a onda ćemo imati objave predsjednika e, i e, ažurirane informacije. Pa, e, a prije toga, ja pozdravljam predsjedatelje tri ezas na današnjem ekonu koje ćemo pozvati da svjedoče o aktivnostima prošle godine a osobito u svezi koordinacije i suradnje sa zakonodavcem. Zanima nas i, zanimaju nas i vaše organizacijski prioriteti u narednih 12 mjeseci, te se nadam da ćemo moći razmijeniti mišljenja e, o e, sljedećoj ESA reviziji, pa i o novim prijedlozima koje ćemo razmatrati, a koji će izravno ili neizravno utjecati na ESO i CCP. Naravno, tu je i Brexit i ponovljene inicijative nekih od nadzornih tijela. Dakle, imamo dosta toga za raspraviti. Gospodin Reha će svjedočiti i u svojstvu predsjedatelja odbora UEZA i objasniti na koji način će namjerava e, obavljati svoju e, dužnost e, dakle na čelu Europskog odbora za sistemske rizike. Osim toga čućemo i E, izjave o e, djelovanju u proteklih godinu dana, a to je sve i e, dio izvješća i o proizvodima i rezultatima, pa vjerujem da ćemo potaknuti i pitanje resursa. To je ono što uvijek e, podržava i e, podupire e, nastojanja onih koji rade u EZI, a vjerujem da će im trebati dosta resursa. I vjerujem da je u nastojanju da se razriješ, da će u nastojanju razrješenja problema svakako biti vrlo korisni i komentari koje ćemo čuti e, o e, onome što je odrađeno, vjerujem, u duhu e, odlične suradnje. Naravno da se ne slažemo uvijek o svemu, ali načelno želim reći da je do sada suradnja bila vrlo dobra i korisna te vam na tome zahvaljujem. Kao predsjedatelj ja ću sada dati gospodinu Rej e, riječ, a on ima 12 minuta e, da iznese e, svoje, svoju izjavu, odnosno svoje izvješće. I meni je zadovoljstvo što vam mogu dati izvješće o djelovanja zajedničkog odbora e, u tijeku 2017. godine. Tri su stvari koje su nam iznimno važne, a to su politička nesigurnost, niska profitabilnost e, i valutni rizici. A sve je to e, svemu je tome e, doprinio još i Brexit, pa pojačavamo napore za e, postizanjem financijske stabilnosti i e, upozorili smo potencijalnim učincima koji bi mogli e, djelovati na financijske e, institucije te prelijevanju toga e, na tržište. Imamo različite izazove, a važna je i zaštita potrošača i inovacije. Dan potrošača ove godine obilježen je u Pragu uz intensiviranje dijaloga s predstavnicima potrošača njihovih udruga, a u svakom slučaju želimo se povezati sa što je moguće većim krugom dionika, razmijeniti iskustva te e, imati koristi od e, ovih događaja. Što se tiče ključnih informativnih dokumenata, e, mi smo Eh, ih eh, postavili uz ciljeve koji se odnose na eh, zaštitu okoliša i socijalna pitanja a imamo i zaključno izvješće o automatizaciji no proizvodi postupno postaju sve bolje prilagođeni potrebama potrošača ali postoje i rizici za potrošače E, a e, a i raste i prostor za diskriminaciju kod isporuke i roba i usluga. I Inovacije mogu biti i skupe e, za potrošače, a znatno doprinijeti prihodima na korporacijskoj strani a e, ono što je važno je da se svakako nastoji da sve strane dobro razumiju informacije koje su im pružene borba protiv e, pranja novca i financiranja terorizma za naš je zajednički odbor jedan od prioriteta, tako je bilo i prošle godine, ali e, vanjski utjecaj poput terorističkih napada E, recimo e, kao e, dakle na raznim mjestima, ali i panamski dokumenti i drugi događaj su otežali situaciju, a smjernice koje su izdane su dale podatke o tome što bi financijske E, institucije trebale razmatrati da bi se mogle e, boriti protiv pranja novca i financiranja terorizma, ali isto tako obavljajući i due diligence e, u vezi svojih klijenata. S druge strane, financiranje naše E, revizije panamskih dokumenata, znači da smo poduzeli razmjenu informacija između nadležnih tijela da bi se e, postigla e, zakonska sigurnost i moglo bolje nadzirati od strane Europskog odbora za sistemske rizike. Osim ovoga, osiguravajuća društva su bila uključena u različite arbitražne postupke koji su se odnosili na njihovo računovodstvo, a komisija podržali smo i prijedlog proširenja uloge zajedničkog odbora, ali zamjećujem isto tako da je struktura samog upravnog odbora dosta e, komplicirana. Kad dođe do problema, onda e, mi smo mi savjetodavno tijelo koje pruža usluge strateškog razmišljanja, ali svakako bismo trebali i snažni i čvršći mandat u području zaštite potrošača. Što se tiče bankarstva, e, napredak je ostvaren e, u smislu ravnoteže bilanca e, banaka, ali nekoliko je stvari poduzeto koje su imale velik odjek, otprilike imamo 900 milijuna eura, dakle investors are searching for vrijednosti, a plan koji je vijeće usuglasilo se e, koncentrira na koordinaciju e, djelovanja i e, sekundarna tržišta za različite proizvode i razvoj takvih tržišta E, ali i e, uspostavu e, nacionalnih tvrtki koje će mjeriti vrijednost različitih dobara i imovine. Trebamo novi okvir koji bi mogao pružiti procjenu stupnja pripremljenosti ili spremnosti europskih banaka. Evropski europskih eh, evropski GCs, dakle globalni sustav eh, banaka, eh, se je sukladan međunarodnim standardima globalne apsorpcije gubitaka. A da bi se moglo podržati one različite promjene u strukturi e, u bankor, bankar, bankovnoj strukturi e, treba uspostaviti individualne NMRL e, ciljeve i treba ubrzati i izdavanje ovakovih dokumenata što se tiče transparentnosti za ulagače, to je e, ključan instrument za postizanje predvidljivosti e, i za određivanje adekvatne cijene. Bankovne pasive. Imamo i predložene reforme koje su e, različite e, revizije, odnosno promjene, e, recimo u vođenju glavne knjige i drugoga, ali isto tako druge stvari koje pogoduju srednjim i malim poduzećima. Dakle, naš odbor vodi svoj E, rad prema kraju i e, raspravljat ćemo o platformi za zajedničko, Evrop, za zajedničko evropsko stajalište i prijedlozima za takvu e, platformu. Naš je odbor razgovarao i o ključnom redu funkcioniranja i to je e, bilo dosta teško zbog e, najrazličitijih mogućih, e, mogućeg raspona koji postoji u ovakvim sustavima u, na nacionalnoj razini, a manje banke su upozorile na svoju zabrinutost i ugroženost. Mi smo izdali standarde i smjernice za e, izvješćivanje i e, pilar 2 i 3. Nacrt RTS-a o sigurnoj komunikaciji jedan je od najkontroverznijih elemenata, a e, različiti su komentari koje smo dobili od dionika, a vjerujem da ćete utvrditi da e, postoji i ravnoteža e, koju smo i nastojali postići u ključnim aspektima. Što se tiče tradicionalnih e, bankarskih usluga i one postaju sve važnije u našem programu. Imamo izvješće o finteku i predstavljanje rezultata mapiranja od autorizacija do e, sandboxing režima. Isto tako i smjernice za nadzor i e, oporezivanje e, od strane financijskih institucija. Što se tiče sekuritizacije u obveznicama, mi smo izdali za investicijske tvrtke naputke za E, i to bi trebali biti usklađeni zahtjevi e, za e, ulagače i što se Brexita tiče, EBA je definirao nadzorni pristup, multirelokacijski proces i želi se izbjeći višestruko E, međusobno natjecanje, a osim toga e, i postgarancijske scheme će se rezolirati e, realizirati u ovom području uskoro. Ovo je segment koji se nalazi pod posebnim pritiskom, pa želim naglasiti posebnu predanost naših ljudi koji su e, na tome radili, a od početka e, ljeta zbog relokacije iz e, Ujedinjene kraljevine smo bili izloženi cijelom nizu otkaza, a ljudi se pripremaju za prelazak na e, novo mjesto ili novo, u novo sjedište, a donošenje odluka u određenim područjima moglo bi nas e, natjerati da refokusiramo svoju misiju u interesu Europske unije e, i to koristeći sve naše kapacitete. Hvala lijepa. Andrea, a sad Gabriel Bernardino. Hvala lijepo. Zahvaljujem uvaženim članovima odbora Ekon. Ja ću se baviti time kako EIOPA radi na osnaživanju povjerenja potrošača, održavanju financijske stabilnosti. Na kraju ću nešto reći o budućim trendovima, izazovima i prilikama i kako im se EOPA može približiti. Usprkos činjenici da su trenutno kamatne stope povijesno niske, direktiva e, Solvency 2 je provedena u odgovarajućem vremenskom Danas e, osiguravateljska industrija Europskoj uniji se nalazi u mnogo snažnijoj poziciji. Razvoj koordiniranog nadzora je nužan kako bi se izbjegla arbitraža. U sljedećim godinama, u prethodnim godinama je EIOPA radila na svojoj bazi podataka Solvency 2 te je također organizirala posjete nacionalnim nadzornim tijelima. Na taj način smo otkrili određene probleme vezano uz poslovne modele. Te smo e, se bavili modelima neodgovarajuće suradnje. E, mi želimo da se omogući bolja e, prekogranična nadzorna suradnja pod koordinacijom EOPE. Postoji nekoliko platformi koje su se pokazale uspješnima i e, koje omogućuju aktivaciju nadzornog mehanizma u ranijoj fazi, te se na taj način e, smanjuje štetan učinak na nositelje politika. U Rumunjskoj i Bugarskoj su provedene neke aktivnosti koje su doprinijele do toga da preuzimanje rizika vezano uz osiguranje bude bolje nadzirano te da se primjenjuju zahtjevi iz Europskog zakonodavnog okvira. Kroz naše posjete nadležnim tijelima e, te dubinsku tehničku analizu ustanovili smo da postoje različite nacionalne prakse vezane uz interne modele u nadzornim tijelima. To može dovesti do nekih arbitranih odluka vezano uz zemljopisni opsek modela te može e, dovesti do razlika u kapitalnim zahtjevima. Dakle, u tom području bi trebalo osigurati veću konvergenciju e, propisa. Što se tiče zaštite potrošača, pozdravljamo odluku Europske komisije da e, u, delegiranom, u delegiranom aktu preznaju većinu naših preporuka, međutim razočarani smo da plaćene treće strane nisu uvrštene na popis tipičnih situacija sukoba interesa. Što se tiče e, naknada e, upravitelja imovinom, e, povedena je prva dubinska analiza na razini Europske unije na tržištu. Kako bismo dobili bolju analizu tržišta mirovinskih fondova, mi smo u suradnji sa Europskom središnjom bankom pokrenuli javne konzultacije o zahtjevima e, za podnošenje statističkih podataka od strane mirovinskih fondova. Što se tiče mirovinskih fondova, mi pozdravljamo inicijativu komisije da uvede pan europski e, mirovinski proizvod, takozvani PEP, e koji ima potencijal za ostvarivanje stvarnog jedinstvenog tržišta u području mirovina i to na korist e, svih europskih građana. Vjerujemo da će naša uloga u njegovoj provedbi biti ključna, što bi trebalo omogućiti da se koristi kvalitetna europska oznaka, te da se promiče kvalitetan nadzor. Europa bi trebala dodijeliti odgovarajuće resurse za to. U prosincu 2016. godine objavili smo rezultate posljednjeg insurance stress testa E, gdje se vidi koje su ranjivosti s obzirom na okruženje niskih kamatnih stopa te da se i vezano uz e, premije rizika. E, izdane su neke preporuke i pratili smo njihovu provedbu. Naš drugi stres test je sada u tijeku te ćemo rezultate objaviti krajem godine. U srpnju smo objavili mišljenje upućeno europskim institucijama o minimalnom okviru za harmonizaciju vezano uz sanaciju banaka što obuhvaća sve potrebne, sve relevantne aspekte. Tu bi trebalo izbjeći nepotrebne troškove koji proizlaze iz nekoordiniranog donošenja odluka nacionalnih tijela, te bi trebalo zaštititi europske nositelje politika. S obzirom na velike razlike u financiranju, opsegu i pokriću postojećih e, sustava i režima osiguranja u Europskoj uniji, Europa će razmotriti je li potrebno imati e, minimalni harmonizirani sustav na europskoj razini. Što se tiče budućnosti, stabilni financijski sustav ovisi o nama. Moramo paziti na najnovija zbivanja. Primjerice što se tiče odluke Ujedinjene kraljevine da iziđe iz Europske unije, EIOPA je e, zatražila da se analizira ta situacija. Dobar nadzor e, zahtjeva dobro upravljanje resursima i ne smijemo prihvatiti nikakva fiktivna poduzeća. Trebaju nam snažni koraci za dovršenje EMU-a. U tom smislu pozdravljamo predlog komisije da reformira europski nadzorni sustav. eopa ima snažan mandat da osigura konvergenciju u praksama nadzora, da razvija planove, te e, bi trebala imati mogućnost e, i ima mogućnost dakle nezavisne analize postojećih modela i to je korak u pravom smjeru. Me želimo da se tu uvrsti tehnološke inovacije i održivost i želimo da to bude ugrađeno u naš mandat. Regulatorna nadzorna tijela imaju ključnu ulogu u sustavu na način da potrošači mogu imati koristi od inovacija, a da pritom imaju odgovarajuću zaštitu. Što se tiče prekograničnih aktivnosti i potreban je još snažniji europski pristup, mogućnost e, postanja putovnice usluga e, zahtjeva snažan nadzor takvih aktivnosti u Europskoj uniji, zato treba osnažiti uredbu o EOP-i, e, te bi trebala imati mandat da može bolje detektirati prekogranične probleme nadzorna tijela trebaju imati mandat da obavijeste i opu dovoljno na vrijeme u slučaju da se pojave određene financijske poteškoće u nekim tvrtkama sa mogućim prekograničnim efektom. Naša uloga u području nadzorne neovisnosti i sukobi interesa e, također e, je nešto što trebamo osnažiti i treba razviti odgovarajući europski okvir. Predsjedniče, Europski parlament je imao ključnu ulogu u uspostavi ovoga sustava e, te je osigurao odgovarajući mandat za očuvanje E, zaštite potrošača i financijske stabilnosti u Europskoj uniji. Ja vjerujem da će mandat iskoristiti ovu reviziju uredbe o IOPI e kako bi se omogućila odgovarajuća kvaliteta nadzora sustava mirovinskih fondova u Europskoj uniji što će koristiti čitavom gospodarstvu, tvrtkama i da kako građanima Europske unije. Hvala na pozornost. Thank you. do our best. <laughs> Stefan, please. Hvala. Thank Roberto. Hvala poštovani predsjedniče, poštovani zastupnici Europskog parlamenta. Drago mi je što imam priliku dati vam kratki pregled ključnih aktivnosti SME u proteklih 12 mjeseci, kao i neke od nedolazećih izazova za kapitalna tržišta EU-a i za ESM. U ovom kontekstu želim zahvaliti članovima ovog odbora na trajnom i konstruktivnom dijalogu sa ESM-om. Uvjeren sam da sudjelovanje sme u ekonu e E, u skrutnim slotovima je e, dalo važan doprinos raspravama u ovom domu. Danas e, moje informacije koje ću izniti kao i prethodnih godina vezane smo u četiri glavna područja aktivnosti ESME, a to je jedinstveni pravilnik, nadzorna konvergencija, ocjena rizika i izravni nadzor. Ja ću se usredotočiti na dvije najvažnije teme. Kao prvo, to je E, provedba MIFID-a 2, drugo je Brexit. Počet ću sa MIFID-om 2. Iskoristit ću ovu priliku kako bi naglasio kako je važno i koliko resursa zahtjeva ta provedba. Svi znamo da je 3. E, siječnja 2018. datum početka, no ne smijemo zaboraviti da provedba MIFID-a 2 će veći dio regulatorne zajednice i financijskog sektora e, e, zaokupljati čitav niz mjeseci. ESMA je e, poduzela vrlo ekstenzivne napore kako bi osigurala drugu razinu provedbenih mjera i to pravovremeno. Provedba MIFIDA 2 naglašava da je jedinstveni pravilnik treba nadopuniti nadzornim mjerama konvergencije mjerama nadzora konvergencije. U proteklih 12 mjeseci ESMA je izdala velik broj smjernica, pitanja i odgovora e, kako bi odgovorila na, e, na zahtjeve sudionika na tržištu i nacionalnih nadležnih tijela. Važan dio tog rada na konvergenciji vezan je uz nastojanja ESME da se osnaži zaštita potrošača, što je e, jedan od glavnih ciljeva čitave reforme mifida Ja sam i dalje optimističan o oko spremnosti da se radi u ovom novom okviru. Međutim, ne smijemo pocijeniti veličinu i kompleksnost ovog projekta, a i rizik potencijalnih e, nerostataka i grešaka u inicijalnom razdoblju. E, ESMA će se baviti svim e, tim pitanjima dok u provedbi ovih mjera. Želim želim spomenuti i da su resursi ESME ograničeni. E, to će zahtijevati određenu prioritizaciju zadaća i projekata. Jedan primjer su naši nedavni e, sporazumi sa nacionalnim nadležnim tijelima da krenemo e, live sa novim režimima transparentnosti i ograničenjima pozicije E, sada ću reći nešto o razmatranjima vezanima uz Brexit s obzirom na glavne aktivnosti ESME. E, na početku ću reći da realnost određenih sudionika na tržištu koje se trebaju preseliti iz e, Ujedinjene kraljevine u EU 27 kako bi zadržali pristup jedinstvenom tržištu je izazvao određene zabrinutosti o e, regulatornoj arbitražni između EU 27 zemalja članica kako bi se privukli ti poslovi, odnosno ta poduzeća. Mi se oslanjamo u ovom procesu strihno na zakonodavstvo Europske unije i na pružanje odgovarajućih smjernica nacionalnim nadležnim tijelima koji se bave sa zahtjevima poduzeća koje će se preseliti. E, u interesu u stabilnosti e, osobito ako Ujedinje kraljevina napusti ovaj sustav bez ikakvih aranžmana, E, moramo se, to predstavlja značajan rizik po stabilnost. ESMA e, gleda koje su moguće mogućnosti ublažavanja tih rizika. Mi gledamo da li e, je model ekvivalentnosti trećih zemalja odgovora svrsi. Također je ESMA usredotočena i na reviziju E, e, agencije za kreditni rizik za treće zemlje. Ove pitanje rješavat ćemo na horizontalnoj razini. Prve, pod, korake poduzela je Europska komisija i ja pozdravljam e, pozdravljam nastojanje da se određene ovlasti prebace sa e, nacionalnih CCP-a na ESMU. ESMA će nadzirati razvoj na ovom području i to na trajnoj osnovi i e, nadzirat će e, benchmarke ključnih trećih zemalja. Također bi se moglo razmotriti preseljenje nekih ovlasti sa ESME na, na treće zemlje, nadzorna tijela trećih zemalja. U svakom slučaju reći ću nešto i o razvoju Unije kapitalnih tržišta. U novim e, prospektusu i e, propisima o sekuritizaciji ESMA će nastaviti obavljati svoj posao u prekograničnom kontekstu. Nastavit ćemo i e, naš rad na analizi i e, nadzirat ćemo nedosljedne nadzorne prakse. To i drugi nadzorni ponergetski alati koje se nadamo da ćemo osnažiti u okviru ESA pregleda sigurno će pridonijeti e, pojačanoj zaštiti potrošača u cijeloj EU uniji i to će stvoriti prilike koje su potrebne kako bi ostali budni e, povezano, uz e, postojeće rizike. Kada je ESMA osnovana, jedan od važnih aspekata je bilo izvješćivanje i prikupljanje podataka i ESMA je uložila značajne resurse u izgradnju različitih sustava izvješćivanja, e, nastojeći izbjeći duplikacije, udvostručavanja. Zaključit ću i reći da Trebamo nastaviti sa hrabrim koracima koji će se nadvezati na inicijative koje smo do sada poduzeli. Sada više nego ikada postoji potreba da ojačamo kapitalna tržišta Europske unije i želio bih e, reći e, da se radujemo budućoj suradnji u ovoj važnoj temi. Hvala. Hvala lijepa trima predsjedateljima. A sad možemo započeti s dijalogom. Imamo prvo pitanje. Hvala vam, predsjedniče. Naš odbor se već e, dugo zalaže za preradu uredbe ESA i odnedavno imamo i prijedloge Europske komisije. Sada otprilike šest i pol godina imamo iskustva sa ovim pitanjima u e, svakodnevnoj suradnji. Naravno, sada je vrijeme da počinjemo preispitivati e, i dalje razvijati status quo. Kao zakonodavcu, naravno, e, želimo veću jasnoću i sigurnost ovog sustava i jasniju liniju razdvajanja između e, donošenja regulative i nadzora. I stoga imam e, e, dva pitanja za gospodina Bernardina i Enrija i kasnije ću još, ako smijem, uputiti pitanja gospodinu Majoru meni se čini kao da je Steven Major e, trenutačno najsretniji među vama trojicom jer ESMA e, dobiva više izravnih kompetencija, široki pristup podacima i veće, veća prava interveniranja. A mi sami, kao što znate, e, nama je stalo do specifične regulative za ovaj sektor Svaki od sektora donosi svoje posebnosti i e, potrebna je sektoralna i regionalna stručnost. Stoga, sa, u odnosu na sadašnji predlog komisije gdje ESMA, e, ESMA ima sektoralne nadležnosti, e, čini nam se taj predlog dobar. Druga važna tema mi je tema proporcionalnosti i razmjernosti. u tom smislu je taj predlog komisije relativno oskudan. U slučaju konsultacije konsultacija o različitim smjernicima. Moje pitanje je kako se po vašem mišljenju može učiniti više kako bi se osigurala visoki stupanj proporcionalnosti. Hvala. Hvala vam lijepa. Tko želi početi? Hvala lijepa gospodine Balc. Što se tiče e, nadzora EBA, mi smo e, već e, u bankarskoj uniji koja je centralizirala e, djelovanje nadzora. E, dakle, može se reći da tržište kapitala zahtjeva takve objedinjene, odnosno zajedničke funkcije. Ne vidim tu sukob između jednog i drugog. E, govorili smo o tome već neko vrijeme. Postoje određeni e, zadaci nadzora ili zadaće nadzora koje su dodijeljene EBA e recimo test otpornosti, e, zatim kršenja zakona Europske unije i slično. A komisija bi tu trebala uspostaviti e, sustav upravljanja koji bi omogućio da se e, to što je moguće bolje obavi. Dakle, upravljanje ESAS-om je rezultat određenih pritisaka u horizontalnoj ravnini i e, to nije e, zapravo rezultiralo onim što se očekivalo. Što se tiče proporcionalnosti, znam da se to razmatra i nastojimo tim razmatranjima dati svoje doprinos. Dakle, u području izvješćivanja e, stupa 2 i 3 i uopće e, otkrivanja podataka koje je e, potrebno te u kojoj je mjeri potrebno a mi bismo e, trebali možda odraditi, odraditi još nešto što će smanjiti teret razmatranja sukladnosti. Hvala vam Gospodine Balc, tri su stvari koje želim reći. Što se tiče prijedloga komisije, mislim da je pozitivno što se e, održao ovaj holistički pristup nadzoru e, tvrtki e, upravo zbog poveznica koje postoje, to smatram vrlo pozitivnim. Što se nadležnosti u nadzoru tiče, kao što je Andreja rekao, nemamo osiguravateljsku uniju e, i prijedlozi postoje da se e, nadzornoj konvergenciji da više ovlasti i snage i e, mi ja smatram da E, zapravo što bolje uvid stječemo e, možemo vidjeti da je potrebno e, dosta toga napraviti zapravo osnažiti mandat u čitavoj ovoj grani s obzirom na različite interese u različitim okolnostima EOPA je e, jedina e, koja će se založiti e, za načela europske politike. Što se proporcionalnosti tiče, svjesni ste da je to i jedna od mojih glavnih bitaka od početka nesolventnosti 2 i trebamo vrlo snažno tome pristupiti, ali jedan je element koji se često podcjenjuje e, kod proporcionalnosti, a to je nadzor. Velik dio neproporcionalnosti e, se e, događa zbog načina primjene zakonodavnog okvira i to se događa sada i radimo na reviziji ključnih funkcija sustava upravljanja i vidimo na koji način je to drugačije na nacionalnoj razini. E, radi se tu ne samo o e, regulativi ili e, propisima, već i o tome kako se na nacionalnoj razini može postići veći stupanj proporcionalnosti. Gospodin Balc htio je i da i ja nešto kažem o proporcionalnosti, pa ću vrlo kratko. Ono što je važno je osloniti se na iskustvo i dokaze koje imamo iz implementacije da bismo e, dokazali e, valjanost e, zakonodavstva ME 2.0 gdje smo razmatrali dokaze i e, opterećenja malih e, poduzeća te mogućnost stvaranja dodatnih rizika, jer uvijek se moramo pitati koja je to vrsta rizika koju e, manji poslovne jedinice mogu stvariti, stvarati. Dakle, pokušali smo pružiti poboljšanja i na tom temelju sve što se povezuje s podacima, e, pa njihovim stupnjem e, složenosti jednako tako treba određeni streamlining koji bi bio jako dobro došao. Hvala lijepa. Vi ste ovdje da biste predstavili radni program. Dosta je pitanja o sastavu i rado bih eh, se vratila na pitanje upravljanja. Na temelju eh, vašeg iskustva, jesu li eh, koje su to ovlasti koje nedostaju u globalnoj strukturi agencija je, li komisija na dobrom putu u smislu medijacije i što je s dijalogom koji imamo i zakonodavnom okviru. Europski parlament eh, je eh, odigrao vrlo važne eh, vrlo važnu ulogu u tom smislu. Hvala vam. Hvala vam lijepo, gospođo Beris. Što se upravljanja tiče, samo nekoliko e, odgovora. Razmotrite li e, ta e, zakonodavna pitanja, regulativu i način na koji se radi u posljednje tri godine, mislim da je sustav razumno dobro funkcionirao. E, prostor za razvoj vidim unutar pitanja nadzora e, te proširenom mandatu nadzornog sustava jer je teško ograničiti se na one odluke koje će biti pravovremene, e, pravovremene. Što se Hipsa tiče, niste uspjeli donijeti odluku. Da, da različita stajališta smo imali. Ali to je bila jedinstvena situacija. Ukupno gledano, mislim da bi trebalo učiniti neke prilagodbe, osobito e, pitanja koja se tiču nadzora. Dakle, sljedeće kršenje zakona Europske unije, mi imamo s medijacijama dobro iskustvo, a što se kršenje zakona tiče, to je jedna prava atomska bomba e, i mislim da bi nam trebale i druge ovlasti i drugi elementi u mandatu da bismo čuli čvršće odluke e, s evropske strane i e, mislim da samo rješavanje pitanja kršenja zakona Unije neće riješiti sva pitanja i probleme. Možda bismo mogli ilustrirati to e, nekim e, primjerima. Gospođo Beres, vi ste spomenuli medijaciju. Imali smo nekoliko slučajeva e, za koje, u kojima smo znali kako je došlo do sukoba, a onda su se tijela ili strane u postupku odlučile suglasiti ili ne E, i to na subsidijarnoj razini i e, mislim da trenutno zapravo smo onemogućeni, ne možemo ništa učiniti jer e, je u, u svim slučajevima zajedničkih odluka e, ako postoji nesuglasnost između strana potrebna je medijacija. To znači sve e, pila dva kapitalna likvidnost i tako dalje. To je vrlo e, velika promjena. Pa ako postavite pitanje o adekvatnosti svih prijedloga mislim da možete biti e, mirni i e, spokojni u vezi onoga što e, činite, a što je za neke više, a za druge manje učinkovito. Nijedan od vas nije zapravo um, odgovorio na pitanje koje se odnosi na evropski parlament, jeste li zadovoljni definicijom uloge e, Europskog parlamenta kako je komisija postavila? Vraćam se na prvi dio vašeg pitanja o upravljanju i e, tijelima te gdje bi se to moglo proširiti. Ja ću samo reći da je trenutni način upravljanja dobro funkcionirao, što se odrazilo i u prijedlogu. Mi smo željeli postići napredak u smislu većih ovlasti i kao u slučaju ESME znatnih sredstava, jer to, su, to je e, potreba za e, novim e, ovlastima, a područje u kojem e, se dobro djeluje, a to je kad e, e, se smatra da je potrebno dakle proširiti opseg eh, tih ovlasti, a što bi moglo imati eh, i eh, negativni učinak na agilnost organizacije. S jedne strane to ojačava sustav, ali zapravo jača jedan sloj u organizaciji, a za mene se radi o kombinaciji povećanja resursa, povećanja ovlasti i onda na kraju kapaciteta. Nisam u potpunosti shvatio, ali mogu reći da što se tiče e, nominacije predsjednika europskih e, tijela, mislim da je tu e, uloga parlamenta ključna to povećava legitimitet i vjerodostojnost. To je doista nešto čemu ne treba nikakve promjene niti prilagodbe. Gospođa e, Svimber, e, ja ću govoriti kratko što se e, pitanje za EBA odnos između EBA i SSM, e, bilo bi mi zanimljivo čuti kako vi vidite da to funkcionira i e, kakva je uloga Europskog parlamenta, a osobito ako biste mogli nešto reći u smislu e, primjera non-performing loansa, dakle za gospodina Bernardinija imam pitanje koje se odnosi na rok od e, veljače 2019. E, a parlament nije odobrio vaše e, regulatorne tehničke standarde, je li realno očekivati da ćemo, se, zadovoljiti taj rok veljače 2018. zapravo E, te kako napreduje tehnički dio posla budući da je to doista sad već jako blizu. Što se ESME tiče, e, budući da imamo e, implementacijski rok za F2, početkom e, siječnja pitat ću možete li nam nešto reći dokle ste stigli u smislu statusa e, s novim sustavom odnosno e, bazom podataka i kako se primičemo roku od eh, siječnja, industrija i mediji koji ju prate razmatraju sve više pitanja eh, kao i afeks eh, margine. Što se tiče SI režima i Možete li mi reći na koji način komunicirate još uvijek e, s komisijom, kako se nosite s ovim, te što je s tim što komisija nije odgovorila na ova pitanja kojima se zapravo i vi redovito bavite? Well, thank you very much for the in Uh, we are still Općenito govoreći, još uvijek uh, eksperimentiramo i radimo pod određenim pretpostavkama da su SSM nadzorno uh, nadležno tijelo, ali postoje i druga osobito nakon izlaska Ujedinjene kraljevine E, će to tijelo morati 89% e, e, aktive Europske unije nadzirati. Što će sve biti dosta teško organizirati. Što se MPL-ova tiče, radimo u bliskoj suradnji od samog početka i to na zajedničkim ciljevima svjesni da se pitanje mora riješiti. Počeli smo raditi i nadograđivati iskustva koja postoje na nacionalnoj razini uz razvoj smjernica razvoja e, nadzornog pritiska e, i e, otklanjanja neučinkovitosti na tržištu pa i stvaranja sekundarnih tržišta to je stvaranje mc zatim dijeljenje informacija i tako da transparentnost i drugo. Sad imamo mandat od vijeća da razvijemo RPA dijelove. E, neki od njih temelje se na pozitivnim iskustvima e, i e, smjernicama SSM-a. Bilo bi idealno da imamo okruženje u kojem se procesi odvijaju od ozgo prema dolje i koji puta, međutim to nije tako već obratno, imam i razumijevanja za SSM-ove jer e, oni moraju ići dalje, a različite su prakse u državama članicama pod njihovom e, nadležnošću, pa se u tom smislu e, nastoji surađivati i razvinjivati iskustva. Hvala vam i hvala na pitanju. E, mislim da je ovo doista važan fail, ali e, nije ga lako odraditi, e, jer mi smo doista uključeni u rad zajedno sa onima koji sudjeluju na tržištu i e, u tom smislu smo po meni e, dobro odradili ovaj posao, uključujući se u suradnju sa svim dionicima na e, tržištu. Kod provedbe ovakvih promjena, promjena režima, uvijek se postavlja pitanje informatičkih sposobnosti e, za uvođenje ovih promjena e, u zadanim rokovima. Međutim, i dalje moramo e, nastojati dobiti uvid hoće li sva tržišta u veljači 2018. se uspjeti tome pridružiti. Imamo sporadičnih indikacija da to možda ne bi e, bilo moguće. Međutim, trebalo bi nastati i e, naravno da se radi i o vremenu kad se čitav taj materijal e, zakonski završi i da se tu radi o operativnosti i objektivnim praktičnim teškoćama. Hvala lijepa. Sad ću vam dati, e, ažurirat ću vam informaciju e, o Srstu. E, to je zapravo proizašlo iz nacionalnog delegiranja prema ESMI, onda je došla, došao prijedlog komisije za jačanje ESME, odnosno projekta na razini ESME, ali naravno nismo bili potpuno sigurni da to funkcionira i da će biti ispoštovan rok od kraja siječnja 2018 ono što smo učinili u smislu tog e, projekta e, je da podatke prikupimo s 300 mjesta trgovanja e, širom Unije. Prva, prvi dio je određen do srpnja 2017. Prikupili su se podaci i podijelili prema pitanju transparentnosti i likvidnosti. U siječnju 2018. još e, je objavljena e, su neke kalkulacije e, o transparentnosti prije kraja godine bit će ih objavljeno još. Što se tiče same e, primjene e, naravno da ovisimo i o kvaliteti podataka koje su e, mjesta trgovanja isporučila nama i njihovoj međusobnoj suradnji da bi se utvrdilo da informacije doista budu dobre kvalitete. A što se tiče SI režima, to je sasvim jasno je E, režim nešto manje transparentnosti, e, međutim, e, očito je da se zapravo radi o nekim rupama u zakonima i ja ću spomenuti tri djelovanja. Zajedno s ekonom smo već tu rupu jednu zatvorili odnosno e, rizik e, je zatvoren kroz delegirani akt da na način da se sijevi zajedno e, uparuju a onda smo objavili pitanja i odgovore koji se na to odnosi odnosno odnosi se na potrebu da se objave informacije nakon trgovanja E, i da treba razumjeti da se sustav eksaza, e, e, odnosno trošarina, uspostavi jednakomjerno. Hvala, hvala i vama. Ja imam tri pitanja koja su upućena svoj trojci i na kraju još jedno pitanje za gospodinu Enrije. Prvo, što se tiče Brexita, je li smatrate da imate dovoljno resursa za odgovarajući nadzor nad e, sljedećim koracima Ujedinjene kraljevine, jer zakonodavstvo će biti drugačije nakon Brexita, ali je bitno da vi ispunite svoju zadaću praćenja događaja e, i imate li za to potrebne resurse? Drugo pitanje, opet vezano uz resurse, što mislite o novom sustavu financiranja koji predlaže komisija, gdje se zapravo više stavlja naglasak na nadzorne naknade i to mislim u kontekstu potencijalnog sukoba interesa, ali isto tako i dostatnosti takvog sustava. Da se nadovežem na ono što je rekla Pervanš vezano uz upravljanje, mi u EBI vidimo da je e, došlo do problema sa RTS-om. E, CRR članak četvrti e, vezano uz određene hipoteke, hipotekarne kredite i dakle EBA to ne uspjeva usvojiti. Mislite li da će novi sustav upravljanja omogućiti da lakše donesete takve odluke. Mi smo od početka bili za to da damo vama, predsjednicima, posebne nadležnosti, međutim to ne izgleda baš tako u prijedlogu komisije. Gospodine Enrija, vi imate težak zadatak, da kako sva trojica imate težak zadatak, no vi se trenutno nalazite u Ujedinjenoj kraljevini, tako da ne možete ignorirati i praviti se da se ne odvija ta rasprava koja je u tijeku. John Vickers je bio vrlo glasan u posljednje vrijeme kada je riječ o kada je riječ o tome da bi se uvele neke mjere koje bi zapravo pojednostavnile regulativu, regulativu jer bi se na taj način automatski eliminirao dio rizika. Dakle, treba li ići tim putem kako bi banke e, bile otpornije na šokove. Esma, izvolite. Imate tri minute sve ukupno. Pa mislim da ću ja vrlo kratko odgovoriti vezano s pitanje resursa. Ja sam već e, u uvodnoj izjavi spomenuo, primjerice kada je riječ o MIFID-u 2, da ćemo neke stvari morati odraditi postupno bilo bi bolje da imamo odgovarajuće resurse za to. Što se tiče Brexita u ovoj fazi, e, i to dakle ne samo e, kada Velika Britanija iziđe, tada će nam trebati veći resursi, ali već i sada nam je to potrebno i to nam oduzima mnogo vremena. Ako želite pouzdanu ocjenu postojećih rizika, dakle mogućih rizika za stabilnost, to zahtjeva određene resurse. A mi smo smanjili prioritet nekih drugih zadaća u ESMI, jer mi mislimo da je ovo važno, da postoje rizici. E, u našem radnom godišnjem radnom programu mi eksplicitno navedemo koje stvari ne možemo odraditi zato što nemamo dovoljno resursa i koje su naše pravne obveze. Primjerice, što se tiče nekih baza podataka, to je naša obveza od strane, koja nam je došla od strane su zakonodavnih tijela i mi smo rekli da mi to nećemo moći ispuniti zato što nemamo adekvatne resurse. U tom smislu da dakle, nam trebaju veći resursi i mislim da je prijedlog komisije u tom kontekstu jedan e, vrlo dobar iskorak i e, podržavam dakle resurse koji se tamo spominju. Ako mi dopustite da kažem nekoliko riječi o Brexitu i povezat ću to sa sustavom ekvivalentnosti. Dakle, već sada eh, resursi koje možemo posvetiti razvoju zakonodavnog okvira u državama članicama gdje već postoji odluka o ekvivalentnosti je ograničen, dakle ako se to dogodi s Brexitom, situacija će biti još složenija. No, htio bih skrenuti vašu pozornost na jedno pitanje koje mi se čini posebno mjerodavnim. Što se tiče e, te ekvivalentnosti, mi smo se do sada bavili praćenjem donošenja zakonodavstva. Međutim, sada se trebamo prebaciti na praćenje provedbe zakona, jer upravo su tu najveće razlike da kako time se bavimo i u području regulatorne konvergencije, odnosno nadzorne konvergencije, mi bismo trebali imati mogućnost da pratimo provedbu i dakle samo implementaciju sustava, jer tu su u konačnici najveće razlike. I iskreno da vam odgovorim, mi nemamo za to potrebne resurse, a što se tiče prijedloga komisije, barem što se nas tiče, to nije dovoljno. Nije dovoljno za praćenje provedbe. Što se tiče financiranja, mi pozdravljamo korak da se ide na ubiranje naknade od industrije. Naša struktura financiranja nije najbolja, taj model nije najbolji Mislim da je ključno pobrinuti se da imamo izbalansiran e, proces kod prikupljanja naknada, jer mi ćemo i dalje ostati u Europi na istoj planeti, tako da će e, vijeće parlament e, u konačnici biti ti koji će donositi konačnu odluku. No mislim da je to važno povezati sa neovisnošću, a i to se vidi u prijedlogu komisije budući da nema nikakvog uplitanja u sam e, postupak donošenja odluka, e, niti u radni program ovih tijela i mislim da to treba zadržati jer se na taj način može promijeniti način financiranja, ali i zadržati neovisnost nadzornih tijela. Da, E, što se tiče e, praćenja ekvivalentnosti, da, za to su potrebni veliki resursi. Ako dobijemo te ovlasti, onda će uistinu biti problema sa kadrovima jer je to vrlo e, intenzivno u smislu resursa. Mislim da ne postoji, mislim da se tijela mogu zaštititi od sukoba interesa, čak i ako se financiraju od naknada od industrije komisija i dalje može izdati RTS, ali trenutno ukoliko mi ne odradimo RTS -u, u zadanim rokovima, komisija može nastupiti umjesto nas. E, ukoliko želite dati predsjedniku glas, e, da i sam sam u sukobu interesa, podržavam, međutim Rekao bih da se zalažem za europski postupak donošenja odluka i kod definiranja standarda. Mi se sada razgovaramo o kapitalu u bankovnoj industriji. E, dakle, industrija se žali da su ti zahtjevi previsoki, da to e, remeti funkcioniranje u gospodarstvu, no e, neki kažu da bi zapravo e, ti kapitalni zahtjevi trebali biti veći. Mi sada imamo relativno visoku razinu kapitalnih zahtjeva, ali koja je još uvijek e, funkcionalna. Ali imate onda i druge instrumente koji bi se mogli konvertirati u kapital. Ako uspijemo postići da ovi mehanizmi profunkcioniraju, onda mislim da ćemo ostvariti dobre e, pozitivne pomake u, kada je riječ o kapitalnim zahtjevima. Međutim, ako stvari ne profunkcioniraju, onda e, to je tom postupku konvergencije, onda će to vjerojatno biti znak da razina kapitalnih zahtjeva nije dovoljno, nije zadovoljavajuća. Gospodin Vali, hvala. Ja bih se htio vraćati na pitanje nenaplativih kredita. Ono što je objavljeno u SSM-u početkom tjedna. Rekli ste da je vijeće dalo mandat EBI za izradu smjernica E, čuli smo to ovdje i od kolega. Je li to mandat za objavu nalaza EBE e, ljeto 2015. E, naime, je li to bio razlog za reakciju SSM-a i za paniku koja je uslijedila na tržištima. Izgleda da su neki mislili da bi određeni aktori htjeli da se ti nenaplativi krediti riješe vrlo brzo, primjerice u Italiji. I postoje tri ili četiri e, velika subjekta koja se bavi pitanjem tih nenaplativih kredita. Molim vas da nam nešto više kažete o tome. Mislim da moramo biti oprezni jer bi to moglo uistinu dovesti do distorzija na tržištu nenaplativim kreditima. E, neke zemlje su injektirale na tisuće milijune eura kako bi se e, tržište pročistilo tih nenaplativih kredita. Međutim, Italija za time kasni i mislim da bi to moglo uistinu dovesti do poremećaja u smislu tržišnog natjecanja i mislim da bi komisija trebala zauzeti stajalište e, ne bi smjelo doći do poremećaja na tako velikom tržištu, to nije nešto što je i relevantno, to može utjecati na gospodarstvo u cjelini. Što se tiče prve i druge razine, dakle imovine tier 1 i tier 2, što se tiče budućih stres testova, hoće li tamo biti nekih e, specifičnih aktivnosti za ocjenu imovine unutar Europskog bankovnog sustava? Naime, znamo da e, neki tržišni analitičari smatraju da to nije riješeno na zadovoljavajući način. Zanima me što vi planirate. Hoćete li dati neke naznake vezano uz takve instrumente. Hvala gospodine Vali. Ja ću pokušati objasniti kako se odvija interakcija između SSM-a i naših smjernica. Naime, SSM je odradio dobar posao, mnogi su ga pohvalili, budući da su dali upute bankama kako na bolji način aktivno upravljati portfeljem nenaplativih kredita. E, Sean Donnery iz e, Irske središnje banke je predsjedao tom skupinom i dakle on je tu donio iskustvo iz Irske i e, u čitavoj nadzornoj zajednici je to vrlo dobro primljeno. A i vijeće je tijekom rasprava sugeriralo da bismo mogli djelovati na temelju tih uputa koje su trenutno ograničile na one institucije koje su u nadležnosti SSM-a, te da bi se to moglo proširiti na sve institucije, dakle koje nisu sa, i one koje izlaze izvan okvira bankovne unije. Dakle, naše smjernice se zapravo temelje na tom radu SSM-a i to pokušavamo proširiti na čitavu Europsku uniju. Prema zahtjevu vijeća mi želimo to dovršiti do kraja 2018. godine. E, SSM je sada izdao jedan e, dodatak tim uputama gdje je naglasak samo na e, novi tok nenaplativih kredita. A cilj je da se izbjegne prekomjerno gomilanje nenaplativih kredita, e, što bi moglo dovesti do sljedeće krize. Dakle, to je jedan e, dokument koji može poslužiti za konzultacije i mi ćemo morati o tome razgovarati i vidjeti na koji način bismo to mogli ugraditi u naše smjernice. Mislim da načelo samo po sebi nije krivo, ali upravo ste kada kažete da moramo vidjeti kako će se to primjenjivati u praksi. Ako uzmete u obzir e, tržišta u SAD-u, a njih se hvali da su vrlo brzo riješili pitanje nenaplativih kredita. Dakle, oni imaju smjernice SSI-a i računovodstvene standarde. Dakle, nakon šest mjeseci se e, ti nenaplativi krediti smanjuju na kolateral, na vrijednost kolaterala. Što se tiče imovine druge i treće razine, mi ćemo o tome, e, mi ćemo to uzeti u obzir tijekom sljedećeg stres testa, finalizirat ćemo metodologiju krajem listopada, to će biti objavljeno i bit će ugrađeno u naše smjernice. Podsjećam vas da stres test nije instrument za evaluaciju. Dakle, mi imamo e, evaluaciju, a onda nakon toga se ide na stres test. tako da Ako evaluacija nije točna, onda niti konačni rezultat nije točan, jer e, mi smo zaduženi za ovaj dio koji se odnosi na taj test ispitivanja izdržljivosti. Izvolite, ne morate uzeti riječ ako ne želite. Gabriel Mato. Hvala vam lijepa predsjedatelju i zahvaljujemo na e, odađenom poslu. Mene zanima što se tiče e, učinkovitog režima e, u odnosu na treće države i banke koje su izvan Europske unije. Mislim da je to ključna prilika za poboljšanje sustava koji sad imamo i za europske banke rečeno je da će se i dalje raditi na e, e, postizanju ekvivalentnosti s trećim državama koji su planovi i kakvi su rokovi e, za rješavanje tog pitanja u procesu suradnje i sa trećim državama a i zanima me kakva bi bila riješ, e, kako bi bilo jamstvo za različite e, vrste e, tvrtki. Dakle, osim toga za takozvani single point of entry i multiple point of entry. Pa je intenzivirala rad na e, slobodi e, pružanja e, usluga i izvan Evropske unije. Zanima me koliki je opseg i je li bilo potrebe za jačanjem takvih aktivnosti. Dakle, slobodnog pružanja ovih financijskih usluga i one e, usluge e, to se odnosi posebno pitanje na one usluge koje su i kreirane za e, treće države hvala vam lijepa uh, um, hvala što se tiče dakle trećih zemalja mi radimo na tome i istina je da kasnimo. Ja često primam pisma dakle predsjednika nadzornih tijela iz trećeg zemalja i guvernera i traži se od nas da ubrzamo rad na tome s obzirom na relevantnost nazočnosti europskih banaka u tim zemljama i činjenice da izostanak tog sustava ekvivalentnosti može utjecati na financiranje u njihovom gospodarstvu. Mi imamo samo jednu osobu koja se time bavila, on je otišao i nismo ga uspjeli zamijeniti u posljednjih godinu dana, tako da imamo problema s kadrovima, da nažalost takva je realnost. Ali mi smo započeli sa zapošljavanjem novih kadrova ja sam započeo dva nova postupka za ekvivalentnost u petak, prošli tjedan. Prema tome mi smo to ponovno pokrenuli. Shvaćam da se trebamo ubrzati jer e, ekvivalentnost trećih zemalja treba biti priznata do kraja sljedeće godine. Da izbjegnemo da dug tih zemalja e, bude u sustavu e, preferencijalnog tretmana e, zajmova što se tiče kapitalnih zahtjeva za banke. Mi kao nadzorno tijelo i tijelo za nadležnost nadležno za sanaciju moramo biti neutralni, dakle što se tiče restrukturiranja banaka, ovisno o tome hoće li ti biti single point of entry ili multiple point of entry, ono što je bitno je da postoji plan za sanaciju koji se može glatko provesti neovisno o modelu za koji se opredjeli banka u slučaju krize. Um, uh, Hvala lijepo. Imam samo uh, nešto što bih htio reći. Zahvaljujući um, uredbi solventnosti 2, više od 3000 tvrtki sada prosljeđuju podatke nacionalnim tijelima, da to šalju nama, tako da zapravo imamo mnogo bolji uvid u e, sam tok poslovanja u Europi i to je mnogo učinkovitije nego što je bio slučaj ranije. Kada je riječ o prekograničnom poslovanju, svako nadzorno tijelo je trebalo proslijediti podatke zemljama, domaćinu u kojima su njihove tvrtke, a u većini slučajeva se to nije događalo. Sad je to centralizirano kroz EOP-u i mi nacionalnim tijelima po prvi puta šaljemo podatke o tome e, koliko, kakvo je poslovanje u zemljama domaćinima. Tako da je to mnogo učinkovitije. Osim toga mi imamo također i snažniju ulogu u nadzoru situacije i bilo je nekoliko prekograničnih slučajeva gdje je došlo do nesolventnosti, tako da E, smo tu bili u kontaktu sa nizom nadzornih tijela u Europi, tako smo izgradili i platforme i upravo zato kako sam spomenuo moramo biti svjesni e, takvih slučajeva i moramo znati za njih prije nego što dođe do stečaja. Jer u protivnom mi trebamo koordinirati tu nesolventnost, ali e, mi za to saznamo kada je već prekasno. I iz tog razloga mi moramo imati tu mogućnost da e, zatražimo od nacionalnih tijela da nam dojave kada dođe do nekih problema u takvim prekograničnim slučajevima. Zatim još nešto što nije optimalno u kontekstu unutarnjeg tržišta jest da postoje različiti modaliteti e, pristupanja e, dakle adekvatnim e, propisima. Dakle, nekoga se može smatrati odgovarajućim u jednoj zemlji, a ne u zemlji s kojoj dolazi. Tako da to također stvara određene nedosljednosti i neke od neobičnih poslovnih modela koje ste spomenuli. Mi sada kontroliramo situaciju, imamo, mnogo smo bolje informirani, ali moramo imati mandat kako bi europsko tijelo moglo imati uvid u sve te politike u državama članicama, posebno kada je riječ o prekograničnim slučajevima. Hvala, ja ću postaviti dva pitanja. Vi ste E, rekli nešto više o ovom pitanju nenaplativih zajmova. Ja tu vidim dva problema. Jedan je više pravni metodološki. Slažem se da je najjednostavniji način riješiti zakonodavstvom, smjernicama, regulativom. No, e, kako to nije slučaj, e, mi ćemo morati pažljivo razmotriti pravnu osnovu za to za nešto što je jako upitno zapravo, ali dobro, nije to pitanje koje upućujem vama, već e, nešto drugo želim reći. Jednostavno sam ovo spomenuo jer sam tu su zakonodavac pa sam smatrao potrebnim to spomenuti. Ekofin je zatražio da se pozabavimo tokom novog MPS-a. E, bilo je E, zahtjeva da se razmotre i e, stok i imali smo jako jednu tu čurnu rečenicu u objavi za tisak koja naglašuje nešto o stoku koji stvara neke turbulencije na tržištu. Smatrate li da ekonomski ima smisla koristiti isti e, pristup stoku i i flow i jer mi ne želimo eh, narušavati eh, ovo tržište NPL-a koje se polako oporavlja i dobiva tržišnu vrijednost koja je bliža nešto eh, stvarnoj ekonomskoj vrijednosti. Svatko ko misli da bi se to trebalo rješavati na drugačiji način nego što je rješavano, E, trebao bi razmatrati drugačije mjere jer čini mi se da, bi ovo, da će ovo stvoriti više problema nego što rješava. Zatim imam pitanje e, oko novih zadaća koje ESMA daje CCP-ovima Mene zanima kako vi gledate na to, jer ja trenutno proučavam taj prijedlog. Mi imamo izvršni odbor, ali imamo i izvršnu sesiju, zatim imamo ECB, koja također ima obvezujuće ovlasti, znači čitav niz tijela o tome kako vi gledate na interakciju između između tih tijela jer imamo opći odbor, zatim imamo predsjedavajuće ESME, zatim imamo e, direktora ESME koji ne može učiniti ništa ako se izvršna sesija ne slaže i zatim imamo obvezujuću ulogu ECB-a. Meni se čini na prvi pogled da je to prilično komplicirano, ali evo, to je prvo čitanje, pa imate li vi kakvih e, refleksija o tome. Andreja. Hvala Roberto, hvala na pitanjima jer e, to mi omogućava možda da kroz odgovore se dotaknem nekih pitanja koje sam i izostavio prije stoku u odnosu na flow. Jasno je da to pitanje e, izgradnje, odnosno nadoknađivanja nenaplativih zajmova se uglavnom temelji na flow. Znači, zajmovi koji, e, koji su nenaplativi se tretiraju na način da su nakon nekog vremena u cijelosti e, pokriveni rezervama. No i dalje imamo određeni stok NPL-ova e, sa cijenama, svojim cijenama Naša preporuka je zapravo bila da se pojača nadzorni pritisak na banke, ali trebamo biti sigurni da s tim povećanjem nadzornog pritiska na banke imate i takozvane push i pull elemente, znači trebate imati e, uvjete na tržištu koje će omogućiti bankama da rješavaju taj problem. I zato smo predložili da se osnivaju recimo tvrtke za upravljanje imovinom kako bi se razvilo učinkovitije sekundarno tužište kao što je prije rečeno tržište nenaplativih zajmova E, predviđa ne, četiri, već 15-16 e, e, glav, velikih subjekata na tržištu. To je tržište koje privlači nove ulače, treba osigurati bolje informacije i osigurava da te tvrtke e, koje upravljaju imovinom možda pronađu bolji način e, za dalje. Znači, e, jačanje nadzornog pritiska treba kalibrirati sa sposobnošću tržišta da se apsorbiraju, absorbira ta narušena aktiva. ECB čini mi se da pritom predlaže automatsku širenje tih prijedloga. Postoji potreba da se pozabavimo tim pitanjima u buduće i u tom kontekstu trebamo raditi i na EMC-u i na transparentnosti i učinkovitosti sekundarnog tržišta. The 2.2 uh, što se tiče ovih prijedloga, e, reći ću da e, podržavam prijedlog komisije i smjer koji je komisija e, zauzela u tim prijedlogima. Mislim da je infrastruktura baš to područje gdje možete imati taj benefit nadzora na razini Europske unije kako bi se izbjegla fragmentacija tih infrastruktura, kako bi e, iskoristili benefite ekonomije razmjera, zatim stručnih znanja koja se tu stvaraju i tako dalje. U e, broj CCPA a u EU nakon Brexita bit će između 10 i 15 e, tako da mislim da birokratski racionalni argumenti su argumenti birokratskog racionaliziranja su snažni. Mislim da trebamo ići na središnji nadzor i mislim da postoji podrška centralizaciji nadzora CCB-a. Znači to je smjer koji je u svakom slučaju uživa veliku podršku. Na velikom broju područja ovi prijedlozi su vrlo složeni i zato je bitno da e, dođemo do upravljanja u režimu donošenja odluka gdje je jasno tko odlučuje i može li to tijelo odlučiti na vrijeme. E, dva elementa ovog prijedloga. Prvi element je da raspon odluka ne samo da podržava e, E, i odgovara da li je potrebna izvršna sesija, već e, postoje i mehanizmi odobravanja. Postavlja se pitanje što će se dogoditi ako se oni ne slože, jer onda praktički nema rješenja. To jedna mogućnost je naravno mehanizam konzultacije u tom slučaju, drugi mehanizam jest da se e, središnjoj banci da E, onaj glavni glas. E, no, mislim da nije dobro imati dva sustava odlučivanja gdje ne postoji jasno rješenje što, se, što učiniti u slučaju neslaganja. A druga je kombinacija između izvrsne sesije i odbora, nadzornog odbora tu postoje isto neke zabrinutosti, naime izvršna sesija bi trebala imati drugačiju strategiju, drugačije vanjsko eh, zastupanje i uglavnom bi koristila resurse ESME, no ne bi postojalo zajedničko tijelo na vrhu organizacije. Mislim da tu stvar, tu postoje određeni rizici u smislu dosljednosti odlučivanja u smislu davanja uputa nacionalnom e, nadzorniku, no imali bismo tu e, i, dalje i ove testove, stres testove ili testove otpornosti, smjernice i tako dalje. E, no s druge strane i nedostajedno odlučivanje što nije od, od velike pomoći. Mislim da ta tijela trebamo nekako što je više moguće uskladiti. E, ja smatram e, da bismo trebali imati što više preklapanja između izvršne sesije i izvršnog odbora i mislimo da članstvo e, treba biti praktički isto kako bi se osiguralo e, da e, ta dva tijela donose dosljedne odluke. Hvala. Pokušat ćemo osigurati tu dosljednost jer imamo i naravno dva različita zakonodavna postupka, tako da stvari mogu još biti kompliciranije. A sada izvjestitelji, izvolite. Danuta. Hvala. Roberto je mi uzao pitanje iz usta na neki način. Mislim da doista moramo učiniti sve kako bi se postupak odlučivanja bio dosljedan. A idem sada i na svoje drugo pitanje Andreje Enrija koje se odnosi na Brexit. Svi svi sastanci koje imamo sa financijašima stalno čujemo da se pripremamo za tvrdi Brexit scenarij i ja si mogu zamisliti da i kad vi razmišljate o tim scenarijima, uzimate u obzir E, da je moguć taj takozvani hard Brexit, iako se svi nadamo da neće se to dogoditi. Mnoga od pitanja su u vašim rukama. Cijenim se što radite sa smjernicama i svim drugim aktivnostima koje imate. No, pitanje, mi svi želimo e, izbjeći e, prazna šel društva u eurozoni, jer znamo da će to biti vrlo riskantno. Dakle, moje pitanje vama EBA, e, da li EBA radi analizu takozvanog back-to-back modela u kontekstu Brexita? E, možda i to je ono takozvano e, fiktivno shell društvo, ali ako je dobro određeno, možda je to i rješenje za situaciju Brexita. Jeste li činili i, i vršili neke analize o tome? da se vidi je li to u dugoročnjoj perspektivi možda nešto prihvatljivo ako se odredi na ispravan način. Hvala. Kao što sam spomenuo u uvodnim izjavama, e, uskoro ćemo objaviti mišljenje koje će također imati jedno poglavlje o unutarnjem upravljanju, outsourcingu, back to backu i transferima rizika unutar grupacije, jer to su ključne točke koje postanu, postaju e, e, bitne u ovom kontekstu. Međunarodno investicijsko bankarstvo temelji se na konceptu back to backa kako bi se centralizirao konkretno tržišni rizik. Mi ne želimo ugroziti taj mehanizam, a istovremeno želimo izbjeći one prazne, takozvana prazna shell društva i e, Osnovna ideja pritom jest eh, da kao prvo trebate imati upravljanje eh, rizicima. Eh, tržišni rizik može biti na matičnoj organizaciji, a na nadzor E, mora ocijeniti relevantne informacije i ocijeniti kako se vrši upravljanje rizicima. Osim toga želimo e, riješiti e, situacije u kojima se mogu pojaviti određeni šokovi i vidjeti kako upravljati lokalno rizicima u slučaju šoka. Znači, lokalna reakcija, vidljivost tržišnog rizika za lokalna tijela i E, eskaliranje e, u sposobnosti upravljanja rizicima u slučaju krize. To su ključni elementi. I sada gospođa Delvo. Hvala lijepa. Predsjedatelju, kratko pitanje za gospodina Majora. A odnosi se na prijedlog komisije za revizijom EZAS-a ali mogli biste mi pomoći svojim odgovorom e, u argumentima koje ću imati. Vjerujem da postoji konsenzus koji se odnosi na dobar posao koji je EZAS e, odradio, pa i radi iskustva i poduzimanja e, koraka za poboljšanje koherentnosti i konvergencije financijske stabilnosti, ali naravno da nema suglasnosti o svemu. Čini mi se da postoji određena Europa, e, određena nervoza u europskim institucijama koje se, koja se odnosi na e, delegacije e, odnosno delegiranje u mojoj državi je to veli, visok stupanj nervoze i vidimo i interautorizacijske postupke za delegiranje aktivnosti na treće države, što bi trebalo i e, povećati stupanj birokratiziranosti i povećati troškove. Pitanje koje vama postavljam, a budući da se radi o uobičajenom e, pritužbi, e, zanima me je, ima li u tome kakve istine? Dakle, bila bih vam zahvalna e, ako biste mogli pružiti neki uvid u ovo. Dakle, vidjeli smo određene zabrinutosti koje je izrazila e, industrija upravljanja e, i nekretninama općenito i ono o čemu vi govorite e, odnosi se na napuštanje Europske e, unije od strane Ujedinjene kraljevine e, i o mogućnosti pristupa i traženja mogućnosti e, unutar e, tržišta od 27 država za e, uspostavu novog financijskog centra, odnosno što ćemo raditi dok se on ne uspostavi. Dakle, neki nacionalni zakonodavci zapravo se pitaju je li nadzor ustrojen kako treba ili e, je to samo pitanje poslovanja financijskih centara. Dakle, radi se o rizicima te autorizaciji unutar jedne od 27 država za delegiranje svega e, Londonu i da zapravo ostane prazna ljuštura u ovih e, EU 27 država. E, upravni odbor ESME odlučio se za ova načela budući da razumiju da niti iz njihovog e, motrišta zakonodavno natjecanje ne može biti e, povoljno niti dobro ni za koga. Želi li se odraditi i e, dobar regulatorni i nadzorni posao. Dakle, što se tiče nadzora od strane Europske unije, to zahtjeva određene mehanizme koji bi osigurali da se u dostatnoj mjeri uzima u obzir i motrište Evropske unije. Dakle, ovo možete samo potpuno centraliziranim nadzorom e, izvjeći, e, a to bi bio jedinstveni model u nekim dijelovima, segmentima nadzora e, kombinira se nacionalna e, razina, ali s mogućnošću da se relocirate u bilo koju europsku državu, e, a nacionalni nadzor treba u dozvoljnoj mjeri uzeti u obzir sve rizike koje bi to uključivalo i u smislu zaštite ulagača. Dakle, e, ovo je još uvijek skromni zahtjev, zahtjev da tri osobe budu locirane na mjestu, formalnom mjestu registracije tog fonda, dakle tri osobe, e, a e, ja to dosta teško mogu vidjeti kao pretjerani zahtjev. Mislim da to predstavlja razumni aranžman e, da bi se postiglo da na nacionalnoj razini imamo odgovarajući nadzorni e, entitet. Želio bih e, se nadovezati na zadnje pitanje kolegice prije mene vezano uz Brexit. E, želio bih znati kako vi, gospodine Major, gledate na vremenski plan kod prerade uredbe o ESMI, jer ako nam je sad Brexit pred vratima, Mislim da je to sada vrlo važna točka. Možda i druga e, dva govornika mogu reći nešto upravo o tome iz e, motrišta IOP e, i EBE. Ja želim iznijeti još neke komentare. Naime, mi moramo još e, vrlo intenzivno razgovarati o nadzoru CCP-a. Moje mišljenje da ovdje imamo velike e, e, velike kompetencije na strani Europske središnje banke i ESME po meni e, te e, izvršne sesije CCP-a ne funkcioniraju baš nužno djelotvorno, pa mene zanima kako vi na to gledate. O pitanju rokova za Brexit e, i EZA izvješća i, i mislim da je važno e, ono što smo rekli, e, a to je da e, sadašnji ekvivalentni europski mehanizam nije dostatan da bi uredio vaše interakcije s entitetima u trećim državama. Razlog je tome što ne želimo sustave koji bi e, bili neučinkoviti ili duplicirali, odnosno trebamo ocijeniti postoje li konkretni rizici koji utječu na 27 država. A kod procjene tih rizika morate biti kadri e, i e, nadzirati reakcije Dakle, e, mi smo zadovoljni e, sa suradnjom e, sa zakonodavcima širom svijeta i smatram da je tu samo pitanje koncepcijskog pitanja ekvivalentnosti koje treba riješiti, odnosno povećanja, odnosno rasta tog problema s obzirom na to da će značajan europski e, financijski centar biti izvan Evropske unije, ali još uvijek vrlo značajan za 27 država članica. Dakle, u tom e, e, se segmentu ne radi o dupliciranju niti o neočinkovitosti, ali e, moramo biti kadri ocijeniti o kojim se rizicima radi izvan 27 država članica. U EZA review, odnosno izvješću će se rješavati, odnosno govoriti o nekim od tih e, rizika, budući da želite e, sustav e, koji će funkcionirati i prije samog Brexita. Dakle, to je odgovor na prvo pitanje. Koje je ono bilo drugo pitanje? Kao što je Andreja eh, jasno eh, rekao o pitanju sukoba interesa, eh, ja ću samo dvije primjedbe imati. Bilo koje E, rješenje da se odabere, e, ono mora funkcionirati, mora imati postupke, ali i osigurati da, da oni koji sudjeluju na tržištu znaju o čemu se radi, tko je odgovoran, a to se odnosi i na složenost donošenja odluka, što je bilo u mojim prvim e, primjedbama, osim toga. Dosta je pitanja o kojima, pitanja kojima će se trebati e, središnja razina odlučivanja u središnjoj banci, dakle, e, očitovati. A odluke će trebati donositi na vrijeme. Veliki e, je dio tržišta izvedenica zapravo pitanje tržišta kapitala i e, središnja e, banka je svjesna e, i suradnja postoji i na primjer u Sjedinim državama. Isto tako, između razine države i središnje banke i počeli smo prvi stres test ikada i na našim vlastitim CCP-ima. Naravno da je nadzor i e, regulativa su e, različita pitanja. Hvala lijepa, kasnio mi je let, pa E, nisam čula prezentacije, ali možda sam e, se sad uključila na pravom mjestu, a ono se odnosi e, na nadzor CCP-a u trećim državama. Ovo je zapravo jačanje, to znatno jačanje nadzorne uroge ESME, koja Znači time dobiva nove ovlasti i Naravno da tu imamo i pitanje i resursa i sposobnosti da se sve to riješi. Dakle, moje je pitanje, prvo da razumijem vašu zabrinutost u odnosu na treće države i nadzor u njima, ali e, pitanje što zapravo mislite o prijedlogu komisije u smislu e, lokacijske politike Europske unije, naravno da su tu uključeni veliki troškovi. Zanima me smatrate li da je e, ključno da se ovo nastavi, odnosno je postoji li e, potreba za većim proračunom za sve ovo. Brexit e, je, e, bi trebao omogućiti e, i integriraniju europsku financijsku nadzornu funkciju i hoće li je li dostupno financiranje svega toga i još ću postaviti pitanje gospodina, gospodina Henrija a to je da održive financije e, koje su e, visoko pozicionirane na političkoj agendi zahtijevaju i subvencije da bi se e, subvencioniralo zeleno financiranje, a podržavate li vi to i podržavate li ono što kaže Olivier Gersan i DG Fismas da se koristi e, i e, faktor e, smeđi faktor kažnjavanja za ulaganje u fosilna goriva. Prvo ću nešto reći u koraku koji vodi u smjeru izravnog nadzora te resursima koji su nam za to potrebni. Smatram općenito govoreći da indikatori za resurse koji e, koje e, su u prijedlogu komisije su minimum koji nam je potreban da bi se taj e, korak poduzeo, a sve to trebalo bi biti iskalkulirano e, u samom prijedlogu. Drugo je pitanje, bismo li mi kao organizacija mogli poduzeti takav korak, pa se vraćam u 2011. Mislim da je situacija tada bila e, slična u smislu e, toga hoće li e, i ESMA, odnosno koja će biti funkcija ESMA, a mi možemo pokazati da smo kadri nadzirati agencije za kreditni rating uz punu svijest uz potrebu za nadzorom CCP-a e, i da to doista se može e, napraviti i postići unutar e, zakonodavnog okvira koji nam je na raspolaganju, no iz tog motrišta mislim da je to moguće postići. Što se tiče lokacijske politike, ono što se meni čini jeste da je ESMA e, vrlo naporno radila proteklih godina da bi e, se pojavila na globalnim tržištima kapitala, dala im podršku. Surađivali smo e, s komisijom o pitanjima ekvivalentnosti da bi globalna tržišta mogla funkcionirati. Mislim da je snaga ovog prijedloga upravo u tome da su pred nama obe opcije, odnosno da imamo mogućnost ekvivalentnosti i e, većih nadzornih e, ovlasti i e, uz to lokacijsku politiku Mislim da je dobro da, su, e, da postoje te dvije opcije, budući da u ovoj fazi ne znamo kako će se odvijati suradnje i daljnje, daljnji pregovori s Ujedinjenom kraljevinom. Dakle, nešto što bi sasvim sigurno trebalo postići je pristup nadziranim entitetima izvan Europske unije, onda e, i, i to obavljanje toga na vjerodostojan način, e, te E, i uz činjenicu da određena infrastruktura koja je za EU važna ostaje iznad, izvan EU. E Werner Lanken, izvolite. Ne, ja sam, e, trebam odgovoriti. Dakle, nismo e, toliko radili niti smo uključeni u rad komisije e, i u ovom području ali mislim da je dobro e, da se tu radi ali općenito govoreći E, skeptičan sam e, u pogledu promjene e, procjene rizika unutar financijskih institucijama treba utvrditi u najvećoj mogućoj mjeri da su one u pogledu rizika neutralne. Hvala. Imam jedno općenito pitanje za svu trojicu posebni primjeri iz rada EOP. Moje iskustvo sad e, kroz čitav niz godina jest e, da su ES e imaju imaju ovoga tendenciju regulirati različita pitanja i stvarati obvezujuće nekakve odredbe, a da se time parlament ne bavi. To je jedan demokratska nedostatak praznina i mislim da to treba smanjiti u najvećoj mogućoj mjeri. I sada komisija iznosi neke prijedloge prema kojima se uvodi pravo preispitivanja ako dvije trećine stakeholdera dionika to pokrene. Po mom mišljenju e, to nije dovoljno i smatramo da metode kontrole za aktivnost razine 3 nisu dovoljne i ih treba poboljšati. Iz područja gospodina Bernardina, ajopa iako e, još nisu donesene e, mjere, primjerice kod IDB-a, EIOPA se upliče u inicijative u kojima, koje su zakonodavci namjerno nisu donijeli nikakve propise, a znači apsolutno svjesno i namjerno. EOPA uvijek prezentira um, pitanja treće razine, recimo pitanje uh, unutarnjeg nagrađivanja zaposlenih u e, osiguravajućem društvu. Iako je to pitanje koje smo mi namjerno izuzeli iz e, pregovora. Možda vi, gospodine Bernardino, to ne znate, ali znamo, mi znamo da imate 7000 stranica koje ste napravili na vlastitu inicijativu, e, dok su zakonodavci se namjerno suzdužali od reguliranja tog pitanja. Znači, moje pitanje za svu trojcu jest kako ocjenjujete mogućnosti kontrole za mjere razine 2? Uh, Hvala gospodine Langen. Doista znamo da je to staro pitanje izdavanja uh, treće razine uh, zakonodavstva, odnosno donošenja i mislim da što se tiče ovih smjernica one se temelje na trenutnom e, e, zakonodavstvu i e, direktivi koju imamo, ali tumačenje razine prve odnosi se upravo na smjernice koje smo predložili i za koje smo predložili da ih donese komisija a to potencijalno može predstavljati sukob interesa a komisija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 Dakle, kad, se, e, kad postoje provizije, potencijalno stoji i e, da e, može doći do sukoba interesa i ne možemo to međutim zabraniti budući da je to izvan područja djelovanja direktive. Što se tiče prvog nadzora, odnosno razmatranja smjernica, mislim da je to dio naše vlastite odgovornosti. Uvijek smo pripravni doći u parlament i s vama raspraviti o različitim e, situacijama. E, ja čvrsto vjerujem da su e, smjernice ključne za osiguravanje dosljednosti nadzora, ali ne radi se o tome da smo izdali smjernice koje bi bile problematične da je tako, došlo bi do e, izdavanja smjernica na nacionalnoj razini, što bi e, sigurno bilo loše po dosljednost e, internog tržišta. Otvoreni smo za razne mogućnosti, a ne dovodeći u pitanje našu neovisnost. Znam da komisija predlaže da grupe dionika mogu potaknuti neka pitanja koja zadiru dalje od našeg mandata. A ako je tako, ja eh, bih rekao da eh, je... Eh, sada možda e, potrebna bolja e, ravnoteža između industrije i predstavnika potrošača, ali e, što se tiče mehanizama u uredbi koju sad imamo, kao što je recimo žalbeno tijelo koje treba razmotriti kako primjenjujemo ovu i provodimo ovaj nadzor. Dakle, e, ove su međutim smjernice vrlo e, potrebne za dosljednost nadzora. Um, e, Ovo je važno pitanje i naravno da ću naglasiti da nas uvijek e, možete pozvati i tražiti da e, objasnimo što radimo. Nekoliko je e, pitanja o kojima ću nešto reći. Uvijek smo pokušavali djelovati unutar okvira prve linije i to vrlo otvoreno, a tisuće puta ponavljam svojim ljudima u uredu e, vidite je li u to u skladu s e, prvom razinom i što kaže prva e, E, razina, a i komisija kao e, čuvar ugovora naravno to mora e, uvijek provjeravati. Rečeno je već naravno da svaka mogućnost da se ide bliže prema prvoj razini, ali i za dobivanje više informacija o tome što se na njoj događa će, e, želim ponovno naglasiti koliko je važno da sve tri razine budu uključene u naš rad jer jedino kao e, možemo djelovati odgovarajuće kao javno tijelo e, ako ono što radimo bude u skladu s praktičnim pitanjima koja su pred nas stavila i nadležna tijela i segment u kojem bismo mogli još bolje djelovati je e, da vidimo na kojoj razini se rješava koje od pitanja. Dakle, šta na prvoj, drugoj, a što na trećoj. E, I ne radi se o tome da bismo mi sebi e, davali više ovlasti, već samo da se zakoni što je moguće bolje provode. Ja bih samo htio dati nekoliko primjera. Mi smo počeli raditi na smjernicama informatičkih rizika. Sva nacionalna tijela rade na tome. Dakle, kada ne bismo surađivali na tome, imali, smo, imali bismo vrlo različiti pristup u državama članicama, tako da podržavamo što su rekle kolege. Beres. Hvala Perlanš Beres. Na kraju, izvolite. Ja imam pitanje za svakoga od vas. Gospodine Majer, e, predsjednik mi je upravo ukrao pitanje e, vezano o vašoj suradnji sa Središnjom bankom na temu ccp p-a. Zanima me samo što je sa revizijom članka 22. statuta Središnje banke. Je li to dobra ravnoteža u raspodjeli novih ovlasti što se tiče CCP-ova. Gospodine Andrija, što se tiče revizije CRR-a, u vijeću se vodi rasprava. Pretpostavljam da će se o tome razgovarati i ovdje u parlamentu, riječ je o člancima 7. i 8. i o e, takozvanima waiver of liquidity, koje je za vas važnost tih članaka 7. i 8. S obzirom na osnivanje unije tržišta kapitala i s obzirom na transnacionalni karakter banaka. I na kraju, gospodine Bernardino, upozorili su me na izvjesnu praksu osiguravateljskih društava. Naime, jednog takvog društva na Gibraltaru. Vi ste spomenuli Rumunjsku i Bugarsku i zahvaljujem vam što ste to spomenuli. Ali što se tiče Gibraltara, rečeno mi je da mu postoji određena autonomija, tako da nije London taj koji daje dozvole, nego da Gibraltar samostalno izdaje te dozvole, tako da što se tiče dumpinga, ovdje imamo uistinu ozbiljnu situaciju i još jedno posljednje pitanje za vas, vrlo telegrafski jer nema više vremena. Vi hvalite PEPS. E, ja vam želim reći da smo mi ovdje izloženi vrlo snažnom lobingu, dakle snažnim argumentima. Govori se da treba omogućiti e, kapitalu slobodu. Ako mislite E, da možemo obraniti europski socijalni model i možemo li uistinu štednju umirovljenika pretvoriti u financijski proizvod, a time zapravo zaboravljamo koji je glavni cilj jednog takvog e, financijskog proizvoda u mirovinskom e, smislu. Što se tiče tih izuzetaka likvidnosti, nemam službeno stajalište EBE, ali mogu vam reći da je to vrlo relevantno pitanje. Tijekom krize je bilo mnogo mjera smanjivanja rizika, tako da e, se također e, segmentirao način protoka likvidnosti unutar grupacija i moramo dati signal da je to dobro došlo i da je pitanje likvidnosti ključno što se tiče prekograničnih aktivnosti, tako da moramo dati veću mogućnost bankama kada je riječ o kapitalu i likvidnosti. Ako mi dopustite da kratko odgovorim na ova dva pitanja. E, što se tiče Gibraltara, mi to pratimo jer su oni dio unutarnjeg tržišta i primjenjuju direktivu Solventnost 2. Imaju velik broj tvrtki koji prekogranično posluju. Mi intenzivno s njima surađujemo. Neke od platformi koje sam spomenuo imale su doticaja sa tvrtkama na Gibraltaru. Imali smo jednu tvrtku pod nazivom Elite gdje smo morali intervenirati i tamo smo surađivali sa nadzornim tijelima, tako da mi e, isto tako tjesno surađujemo sa nadzornim tijelom na Gibraltaru i pratimo provedbu Europskog akija. E, vjerujte mi da smo posljednjih nekoliko mjeseci E, mnogo s njima bili u kontaktu. Što se tiče Pepa, mislim da će biti drugih prilika da se o tome porazgovara s parlamentom i to vrlo ubrzo, vrlo brzo. E, što se tiče akumulacije, slažem se s vama. PEP mora biti jedan dugoročni štedni instrument i mislim da ne smije postojati mogućnost da ljudi povuku sav novac. Osobno mislim da to mora biti sastavni dio defaultne opcije jer na kraju će to biti ona opcija za koju će se svi građani odlučiti. Mislim da tu postoji jedan argument očuvanja javne politike kako bi se zadržao barem dobar dio kapitala, odnosno da se to isplaćuje kroz rate ili tijekom godina, a ne da se e, odmah dakle E, vadi kao kapital. Što se tiče prijedloga EMIR 2.1 i uloga Središnje banke, dakle, htio bih reći da je suradnja sa ESB-om izuzetno važna. Mi već e, surađujemo s njima e, na temu CCP-ova središnje banke su zastupljene i u kolegiju. A model u SAD-a također predviđa jasnu ulogu za Fed. Istovremeno članak 22. statuta relevantan je za određivanje odgovornosti u sustavu kako ne bi bilo preklapanja uloga. Osobno me brine predloženi tekst e, vezano s članak 22. jer se tu zapravo ulazi u jednu regulatornu zadaću koja je u sukobu sa regulatornom ulogom koju imaju komisija, vi, vijeće i ESMA. I pitanje je e, kakve su te regulatorne ovlasti u usporedbi sa ovlastima temeljem Emira, Dakle, tu e, svi na tržištu, sudionici na tržištu moraju imati jasne informacije o tome tko je zapravo nadležan. Mislim da ne može biti, e, ne može postojati nekakav e, dopunski regulatorni sustav. Mislim da mi to možemo riješiti, ali ovaj tekst mora biti vjerodostojan i dugoročno čak i kada dolazi do smjene funkcija u pojedinim tijelima. Bilo kakva izmjena u članku 22. ne smije biti suprotna zahtjevima iz Emira, a osim toga to je potrebno imajući u obzir e, izmjene u Emiru 2.2, jer ona područja gdje postoje dodatni regulatorni zahtjevi e, od središnjih banaka odnosi se samo na treće zemlje. To se ne odnosi na subjekte iz Europske unije. Hvala. Hvala, ovo je bilo iznimno zanimljivo saslušanje. Rado ćemo e, nastaviti međusobnu suradnju i da kako bit ćemo u kontaktu u predstojećem razdoblju i posebno tijekom revizije CCP-ova i drugih zakonodavnih mjera. Hvala vam još jedanput. E, ovime smo zaključili ovu točku dnevnog reda i sada predajem riječ našem podpredsjedniku. Ja ih So, dear colleagues. Uh, Dragi kolege, s obzirom da nam ponestaje vremena, idemo odmah na sljedeću točku dnevnog reda, priopćenja predsjednika, zatim e, skupina visoke razine o održivim financijama. Podsjećam vas na otvoreni koordinacijski sastanak sa predsjednikom te visoke skupine za održive financije. To će se održati sutra u 13.30. And Sve koji žele napustiti dvoranu da to učine u tišini. Hvala. Dakle, sastanak će biti otvoren za javnost. Ja sam se obratila obratio onima koji me očito ne čuju. Dakle, slobodno možete napustiti dvoranu, ali nemojte govoriti. Razmjena mišljenja s nacionalnim parlamentima. Podsjećam da će predstavnici nacionalnih parlamenta doći na sastanak Ekona sutra poslje podne od 15 do 17.30 prije glasovanja u odboru o drugom izvješću na vlastitu inicijativu o semestru za raspravu o fiskalnim reformama strukturnim reformama koje će se provoditi u državama članicama. Nakon tog mišljenja bit će još jedna razmjena mišljenja u 16.30 na E, prijedlog o e, zajedničkom e, tekstu o konsolidiranoj poreznoj osnovici imajući u vidu različita mišljenja iz nacionalnih parlamenta odbor bi želio da se o, porazgovara sa zastupnicima nacionalnih parlamentima o izazovima i prilikama ovog prijedloga, uključujući oporezivanje u digitalnom gospodarstvu. Zatim imamo preporuke sa sastanka koordinatora od 5. listopada u Strasburu, imenovanja i izvješća, kao prvo uredba kojom se mijenja, e, dakle, mijenjaju e, ESA i izmjene e, sektorskih uredbi Riječ je o zajedničkim e, izvjestiteljima iz EPP-a i SID-a, zatim uh, uredba kojom se mijenja MIFID, te izmjene amandmana ESEJ. također zajednički izvjestitelj e, SID i EPP. Europski semestar za koordinaciju ekonomskih politika, 2018. i Europski semestar za koordinaciju ekonomskih politika, to dobiva SID, odnos između Europske unije i trećih zemalja kada je riječ o regulaciji i nadzoru financijskih usluga EPP i održive financije, možda će vas iznenaditi, to su dobili zeleni, zatim mišljenja očuvanje, e, konkurencije u zračnom prometu ALDE, zatim naplata voz, teških vozila za određene infrastrukture, to je e, dakle to je predsjedništvo. Zatim e, EBA razrišnica također predsjedništvo, razrišnica EIOPA predsjedništvo, isto vrijedi i za različnicu za ESMU i uspostava okvira za kontrolu izravnih stranih ulaganja u EU, ECR, koordinatori su odlučili uvesti određene izmjene u dakle kalendaru sastanaka. Ta pitanja će se još dodatno provjeriti od strane administracije. Koordinatori su se usuglasili da zatraže dopuštenje da se održi niz izvanrednih sastanaka prije kraja godine, dakle u četvrtak 23.11. ujutro 27.11. poslijepodne, 4. prosinca na večer od 7 do 8.30. To nije tjedan kada smo u Strasburu, te 7. E, prosinca ujutro. Delegacija na 2018. godini, koordinatori se se odlučili na sljedeće posjete 2018. kao prvo posjet ESB-u prvom tromjesečju i drugom tromjesečju E, posjet Bazelu, što uključuje i sastanak sa e IAIS-om. Francuska prvi dio godine, potvrdit će se datumi, Italija drugi dio godine. E, Washington od 15. do 20. srpnja, Kina od 17. do 21. rujna. Nadamo se da će sljedeće godine to upaliti. I godišnji sastanak MMF-a gdje god se on održao, a to neće biti u Washingtonu i održat će se od 10. do 14. listopada. Za one koji ne znaju, sastanak će se održati u Bali. Što se tiče misije izvan Europske unije, koordinatori će zatražiti jedno do dva dodatna mjesta po misiji. Javne rasprave Ekona u prvoj polovici 2018. godine, e, dakle, podnesen je sljedeći popis e, konferenciji predsjednika odbora, budućnost temo, ESA i SRB, EMIR, odnosi između Europske unije i trećih zemalja vezano uz regulaciju i nadzor financijskih usluga, problemi sa prodajom financijskih proizvoda i oporezivanje, imenovanje članova ESKABA, imena trojice članova koje će EP imenovati, o tome će se glasovati u odboru. Zatim će biti organiziran, bit će o, definiran termin za saslušanje, nakon toga će uslijediti glasovanje u odboru. Prelazimo sada na međuinstitucijske pregovore. Četvrti e, trijalog e, o AMLD-u 3. listopada, sedmi trijalog o petoj direktivi o sprečavanju pranja novca održan je prošlog tjedna u Strasburu. Razgovaralo se sljedećim temama, e, dakle stvarno vlasništvo, politički izložene osobe, takozvani PEPS, zatim zlatne vize i putovnice, e, visokorizični kriterij za treće zemlje, supranacionalna ocjena rizika, članci 6 do 1 i 46 do 53, ostali registri, zemljišne knjige, registar životnog osiguranja, zatim e, revizije, ovlasti financijskih e, obavještajnih e, jedinica, zatim obveze izvješćivanja od strane komisije i datum transpozicije te prijelazna razdoblja. Su zakonodavci su se odlučili za novi kompromis estonskog predsjedništva ostvaren je određen napredak, međutim cilj je da se pregovori zaključe za vrijeme estonskog predsjedništva. Sljedeći trialog će se održati 11. u Strasburu. Zatim imamo prvi i drugi trialog o CRR-u 2. 9. i 5. 10. održani su trijalozi o IFRS-u 9 te e, dosije u CRR 2 spomenut, e, dakle postignute su određeni e, kompromisi vezano uz takozvani large exposure transitional arrangements, međutim nije ostvaren napredak e, kada je riječ o IFRS-u 9. Mogući kompromis koji predlaže parlament e, je odbijen od strane vijeća. Sljedeći sastanak trijaloga zakazan je za 25. listopada 2017. I sada dolazimo do sedme točke dnevnog reda, a to je godišnje izvješće o financijskim aktivnostima Europske investicijske banke. I sada dajem riječ našem izvjestitelju Ludeku Niedermayeru, kojega će zamijeniti Burkhard Balc. Izvolite. Hvala vam. Ludek se ispričava što danas nije ovdje. Zamolio me da prezentiram ovaj nacrt mišljenja. Na temelju njegovih istražavanja i vrlo informativne posjete EIB-u u Luksemburgu, Ludek želi naglasiti doprinos EIB-a u, u oporavku investicijskih aktivnosti nakon krize u EU on smatra da je sada vrijeme da se pažljivo preusmjere aktivnosti Europske investicijske banke kako bi se osigurala dodana vrijednost e, tih ulaganja. Ključni prioriteti eib trebali bi biti da se usredotoči na područja gdje e, su projekti višeg, rizika i oni koji e, e, gdje postoji opasnost neuspjeha na tržištu. Ludek također želi podsjetiti na hitnost da se razjasni učinak Brexita na EIB sukladno različitim scenarijima koji bi mogli imati loš ili lošiji učinak na funkcioniranje EIB-a. Osim toga, on poziva komisiju na praćenje troškova i učinkovitosti vezane uz visok broj financijski manjih mandata za koje EIB snosi određene administrativne troškove. To može značajno ugroziti cjenovnu konkurentnost EIB-a. I zadnja, ali ne i najmanje važno, Ludek smatra da EIB treba odrediti prioritete među vanjskim operacijama kako bi se usredotočio na pitanja visokog prioriteta za Europsku uniju. Postoji ogroman potencijal za kako bi aktivnosti EIB-a poboljšali situaciju u Ukrajini e, i e, u smislu jačanja stabilnosti tijekom ovog trajnog oružanog sukoba sa ruskim vojnim snagama sve e, ukupno gledano izvjestitelj se raduje vašim napomenama i amandmanima koji će sigurno poboljšati kvalitetu ovog izvješća. Hvala. Uh, Hvala gospodine Balc. E, sad dolazimo do izvjestitelja u Sijeni. Za SND je to Roman Ohegi. Hvala vam. Hvala vam lijepa. Što se tiče ovog izvješća koje predlaže gospodin Niedermayer, smatramo da je ono temelje e, za dobru odluku Ekona. E, imam tri primjedbe u ime svoje skupine, e, a uslijedit će i e, prijedlozi e, izmjena. Što se tiče filozofije koja je upravo izložena, a to se odnosi na dokument PEI i gospodarski ciklus. E, dakle, što se tiče ulaganja, ne treba e, utvrđivati kao što je predloženo u trećoj i četvrtoj točki e, izvješća, jer mislimo da je ta funkcija završena. Mislim da bi trebalo reći da je proračun e, i dalje e, dosta e, slab, odnosno da imamo dosta slabu makroekonomsku snagu i mislim da bi raskorak koji postoji dakle e, između trenutne situacije e, u e, investicijama i prethodnog razdoblja je velika u točki osmi izvješće gospodin Niedermayer apelira za poboljšanje učinkovitosti u skladu s Junckerovim planom. U tom smislu mislim da bismo trebali tražiti od Europske investicijske e, banke zapravo investicijske alate kojih e, nemamo u e, samoj strukturi sada. Druga stvar, e, utjecaj Brexita e, na e, Europsku investicijsku banku. Možda bi Ekonovo izvješće trebalo biti malo određenije, malo konkretnije. Dakle, kako će utjecati na Europsku investicijsku banku povlačenje Ujedinjene kraljevine, odnosno hoće li biti, može li se proučiti e, kako će to utjecati na druge države u smislu gubitka kapitala ili e, sličnog. Mislim da bi trebalo barem dvije linije tu e, uspostaviti slično modelu zapravo koji bi se uspostavio nakon e, Brexita, odnosno trebamo predviđanje e, rezultata Brexita, odnosno učinka exita. U potpunosti se s izvjestiteljem slažem da investicijska banka ne samo da igra ulogu e, u Ukrajini već i na istoku Afrike i na sredozemlju što je s geopolitičkog motrišta za nas od osobitog značaja te u tom smislu mislimo da bi trebalo uključiti možda e, neke konkretne reference ali naravno i na e, Latinsku Ameriku te mislim da bi e, takvu teritorijalnu e, referencu trebalo unijeti e, i za Latinsku Ameriku, ali i za Afriku i Sredozemlje. Hvala lijepa. U ime CR-a ne vidim predsjednika zeleni brave vidite ti, ne, tremoza. Onda u tom slučaju moli Scott iz zelenih. Da, malo je razočaravajuće da kolege iz ECR-a nisu ovdje kako bi razgovarali o učinku Brexita na EIB-a. Pa nisu bili tu ni, kad je bilo riječi o rezoluciji no, evo, mm, ja imam još uvijek nešto za reći. Nisam potpuno preplavljena Brexitom. EIB je važna institucija koja osigurava ulaganja koje služe poboljšanju naših društva. Važno je da iskoristimo tu priliku u odboru kako bi pogurali EIB da ulaže u onim područjima koji idu na korist europskih građana. Drago mi je da se već u ranoj fazi slažemo oko brojnih točaka koje izvjestitelj iznosi u svom izvješću. Također primjećujem da izvješće prepoznaje ključnu ulogu EIB-a u rješavanju neuspjeha na tržištu. Mislim da EIB e, financira projekte koji su idu na korist europskih e, građana E, i projekte u kojima postoji jaz u financiranju. E, treba prihvatiti da EIB e u tom kontekstu treba i preuzeti određene rizike. Ovo izvješće se može osnažiti na određenom broju područja i mi ćemo rado dodati određene naglaske. Kao prvo, EIB i dalje ne može riješiti i dalje postojeću veliku potrebu za ulaganjima. To se može riješiti samo individualno i kolektivno. Treba postojati pametne fiskalne aktivnosti koje će podržati e, poduzeća u održivom gospodarstvu. Mi se e, mi smatramo e, da fiskalna stabilnost ide ruku pod ruku. Fiskalna kontrakcija je rezultirala u zamrzavanjima stvarnih plaća, e, no to i nekim drugim mjerama, no e, to nije značajno utjecalo na odnos duga i BDP-a. E, pametne mjere bi označile rast i izašle, pomogle izaći iz tog začaranog kruga i EIB tu može imati ulogu katalizatora. EIB e, također ne postiže odgovarajuće rezultate u odnosu na klimatske promjene. E, u šest, šest novih e, država članica Europske unije e, podrška EIBA u odnosu na projekte za e, očuvanje, za borbu protiv klimatskih promjena nisu postigle stupanj od 20% koji, koji bi trebao biti zajamčen podrška EFSI-a za podršku projektima obnovljive energije je ostvarena samo u jednoj zemlji, u Belgiji. Francuska, Finska i Njemačka su neke još od zemalja koje su profitirale od takvih projekata. U svakom slučaju mi se radujemo danjem radu sa Ludekom i drugima na ovom izvješću. Hvala. Sada u ime FDD-a Marko Valja, ni njega ne vidim, a u ime NF-a Barbara Kapel koja također nije ovdje, ali Nina Gil je tražila riječ. Hoćemo li čuti još više o, o Brexitu sada? Nina. E, hvala, pa volila bi da vam mogu dati informaciju o Brexitu, ali ne mogu. Mislim da što se EIBA tiče Brexit je ključan i mislim da e, e, u smislu obveza Ujedinjena kraljevina ima velikog utjecaja na EIB. Mi trebamo E, sigurnost u odnosu na projekte. Postoje brojni projekti, uključujući moju regiju, koji su izuzetno značajni. Trebamo vidjeti što će s tim projektima biti. Istovremeno smatram da je bitno da e, i EIB ima jasnoću oko toga koliko će Ujedinjena kraljevina pridonijeti proračunu. U tom smislu mislim da je važno naglasiti da vanjske operacije koje financira e, EIB E, no ne trebamo se usredotočiti samo na operacije koje financira u Ukrajini. Ja mislim da je važna i proširenja, proširenje mandata za vanjske kredite mhm. EIBA. a E, primjerice u mojoj drugoj funkciji u AFET-u komisija je predložila važan, e, važno povećanje aktivnosti u južnom susjedstvu kao dio plana vanjskih ulaganja kojem će riješiti korijenske uzroke zbog kojih siromašni e, se sele u europske države iz tih zemalja. Mislim da je to bitno da se ne pokriju samo zemlje koje su kandidatnije za pristupanje Europske unije, već i e, neke druge zemlje, spomenuta je Latinska Amerika, ali i Azija. Ulaganje u e, europske projekte je također bitno. Bitno je da EIB predvodi svojim primjerom i da ne ulaže e, u nikakve operacije koje su vezane uz neke porezna utočišta i treba se više usredotočiti na održivo financiranje. Hvala. Hvala. Gospodin Olivier de Bond, e, šef e, institucionalne jedinice u, u uredu u Briselu. Ako možete vrlo kratko uzeti riječ. Hvala što ste nam dali riječ. Hvala izvjestiteljima, izvjestiteljima u sjeni na e, ovim prvim, prvim reakcijama na nacrt mišljenja. Kratko ću reći nekoliko riječi. Kao prvo mi podržavamo da uloga e, EIBA jest u rješavanju neuspjeha na tržištu i u tom smislu trebamo e, proučiti naše učinke. E, dodanost je naravno važan dio naših aktivnosti i e, važan dio element kod odabira projekata. U tom smislu mi smo nedavno ocijenili i makroekonomski učinak svih aktivnosti, pa tako i EFSO. -a i rado ćemo podijeliti s vama te brojke. Kroz plagu nalaganja, ali i kroz uobičajene aktivnosti eib mislim da imamo značajan utjecaj na BDP i stvaranje radnih mjesta. Daću vam neku, neke kraće ilustracije toga. Ako uzmete plan ulaganja primjerice, i ocjenu makroekonomskog učinka do 2020. Tu možemo pokazati da imamo 0,5% u, za BDP i e, što je dovelo do stvaranja 7 e, e, tisuća radnih mjesta u 700 tisuća radnih mjesta u Europskoj u druga točka koju sam spomenuo jest također jako važna, a to je anticipirati koja će biti situacija za sljedeći višegodišnji financijski okvir i tu trebamo vidjeti kako dalje razviti financijske instrumente. U tom kontekstu će biti važno osigurati adekvatno regulatorni okvir koji će e, pogodovati korištenju financijskih instrumenata u buduće. U smislu olakšanja provedbe na razini država članicama vezano uz Junckerov plan, ali i šire u smislu dobre geografske ravnoteže, važno će biti da EIB nastavi surađivati sa nacionalnim e, promidbenim bankama kako bismo poboljšali e, naš doseg, a isto tako dalje razvijamo savjetodavne aktivnosti i aktivnosti tehničke pomoći kako bi e, pomogli u provedbi projekata. Evo, tu ću sad zastati. Hvala. Hvala na savjetima. Siguran sam e, da će izvjestitelj sve to zabilježiti. 12. listopada je rok za amandmane. 6. 11. E, razmatrat ćemo amandmane e, e, i vjerojatno će to završiti na dnevnom redu plenarne sjednice u siječnju 2018. A sada idemo na osnaživanje država članica koje Andreas Schwab. Hvala što ste to saželi. E, radi se ovdje o e, osnaživanju mreže e, tijela za nadzor tržišnog natjecanja. Ja znam da ovdje e, postoji e, čitav niz kolega koji danas nisu mogli biti ovdje iz različitih e, razloga, a ja ću se pokušati usredotočiti na najvažnije točke mojeg izvješća i nadam se da ćete to moći prenijeti onim kolegama koji danas nisu mogli biti ovdje. Kao prvo, želio bih jasno reći da pozdravljam ciljeve prijedloga komisije jako je važno da jačamo nacionalne e, instrumente um, u prožičenju pravila e, pravilnog funkcioniranja unutarnjeg tržišta. Mi kao Njemci mislim da smo naučili iz naše povijesti da veliko zgušnjavanje tržišta na kraju ne samo da šteti građanima, već i cijeloj zajednici. Transparentne konkurentne strukture među različitih e, sudionika je nešto što, što je izuzetno značajno. I za to su upravo nadležna ova tijela koja su zadužena za učinkovito provođenje pravila tržišnog natjecanja. Znači, naš cilj je poštena pošteno tržišno natjecanje i još bolje funkcioniranje unutarnjeg tržišta. To se može osigurati ako ta tijela slijede jedinstvena pravila koja e, omogućuju veću pravnu sigurnost za naša poduzeća. U tom kontekstu predlog Europske komisije načelno ide u pravom smjeru, no na manjem broju mjesta bilo bi potrebno jače naglasiti određena pravila. Prvo je članak treći gdje je riječ o pitanju e, kako E, bi e, trebalo tu gledati na povelju o temeljnim pravima. Mi smo naime utvrdili da se ta povelja ne, ne primjenjuje na ispravan način u nekim aspektima. To e, bi trebalo jasnije izraziti i napisati i to se ne može učiniti samo kroz uvodnu izjavu, već naravno poštujući nadležnosti država članica na tom području koji imaju e, neograničene e, ovlasti u odnosu na administrativna pitanja, ali treba osigurati da se e, i u području zaštite tržišnog natjecanja povelja o temeljnim pravima igra odgovarajuću ulogu. U tom smislu treba eksplicitno spomenuti neka od tih pravila, ali na način da se ne miješaju u administrativna prava država članica. Znači pravo na e, pravnu pomoć pred sudom, na uvid u službene spise, e, pravo na e, priopćenje žalbe. Znači, u tim područjima nadam se da e, posebno možemo primijeniti e, povelju o temeljnim pravima, konkretno na ovo područje. E, još jedno područje su privremene mjere. Tu imamo neke odredbe u, iznesene u uvodnim izjavama na kraju se radi o, o tom pitanju da se u konačnici primjene sredstva koja stoje na raspolaganju e, i to nije nešto što je automatsko, automatski razumije samo po sebi u svim slučajevima. U tom e, smislu e, privremene mjere trebaju biti jedan element, mogućnost interveniranja komisije na tržište. E, naime, e, ako e, se radi o visokom pragu nastale štete. U tom smislu možda je potrebno izraditi studiju o tome kako se kako će se različite te situacije rješavati. E, još jedna važna točka nalazi se u članku 11 u kontekstu da e, u kontekstu ovih zabrana treba e, uzeti u obzir da nacionalna tijela trebaju imati učinkovita sredstva za vršenje nadzora, a do sada to nije osigurano u ovoj direktivi i želio bih to da se malo nadogradi. I četvrta i moja prezadnja točka odnosi se na e, granicu novčanih kazni od 10% uvjeti za poduzeća na zajedničkom tržištu, ali i uvjeti za tijela za zaštitu tržišnog natjecaja trebaju biti jednoobrazni. I mislim ako je danas e, već ta granica na 10%, ne znam zašto onda ne bismo imali jedinstvene standarde. I peta to, točka je e, točka koja se vezana uz kronskog svjedoka. Komis, je to zadaća komisije. Mislim da je komisija e, sa e, u pravu kad kaže da uloga kronskog svjedoka tu ključna. I stoga je važno da ako koristimo poticaje koje su ovdje utvrđeni, da ćemo tako stvoriti pravnu sigurnost za poduzeća. E, mislim da je ovo moje izvješće relativno uspjelo, no naravno zanima me i što kažu izvjestelji u sjeni. Samo kratko e, vremenski plan. 20. listopada je e, rok za podnošenje e, amandmana i onda 20.11. je rasprava o tome kako bismo kasnije mogli glasovati. Hvala. Hvala Andreas. A sada izvjestitelji u sjeni. Prvo za SND, Hvala. E, europska politika tržišnog natjecanja je uvijek bila kamen temeljac europskog projekta. To je ključan instrument za e, ispravno funkcioniranje zajedničkog tržišta. E, ovaj dom je u siječnju jasno u godišnjem izvješću o tržišnom natjecanju koje sam ja sastavio naglasio da želimo osnažiti nacionalna tijela za zaštitu tržišnog natjecanja. U ime SID-a ja vam zahvaljujem na ovom nacrtu izvješća i posebno naravno posebno hvala izvjestitelju. Upravo sada želim naglasiti šest pitanja. Ovo nije iscrpan e, popis naših amandmana, ali to su pitanja koja želim naglasiti, a neću dugo govoriti. E, kao prvo, kao što sam već spomenuo u našoj raspravi u srpnju, za nas je neovisnost vodstva ključna neovisnost. Dakle, moramo jasno reći da neovisnost vodstva nacionalnih tijela za zaštitu tržišnog natjecanja treba osigurati u svakoj državi članici. Ne samo u smislu da su oni zaštićeni od političkih smjena, već da se njihova imenovanje temelji na e, profesionalnim e, e, kapacitetima, a ne na bilo kakvoj političkoj podobnosti. Kao drugo, također naglašavam da izvješće izvješće nije dosljedno kada koristi e, izraze e, e, pristupačan i i e, e, u, znači u posjedu. To nije, nisu izrazi koje trebamo koristiti, to su izrazi koje se koriste kad se ne žele osigurati informacije koje su vam na raspolaganju. Treće, smatramo da jačanje nacionalnih tijela, nadležnih tijela treba biti povezano sa odgovarajućim financiranje. Financiranje se ne može temeljiti na kaznama koje su propisane u nekim zemljama članica postoje dobri e, primjeri koje trebamo koristiti kao primjer no trebamo jasno o tome govoriti kao četvrto Također smo uvjereni da bi kazne trebale biti financirane, eh, određene na temelju prometa ostvarenog u cijelom svijetu, a ne samo jednog dijela prometa. Kad govorimo o zviždačima, trebamo ih podržati, trebamo iskoristiti sve moguće alate kako bismo ih zaštitili. Međutim, eh, ne smijemo zaboraviti da zviždač ne može biti financijski korisnik eh, ovog e, zakona. E, također naglašavam da je potrebna veća transparentnost. Novinari i građani trebaju imati pristupa relevantnim informacijama, a mi e, moramo osigurati E, i, e, i e, odgovarajuća godišnja izvješća. Još jednom zahvaljujem na nacrtu izvješća i siguran sam da ćemo imati jako plodonosnu suradnju, kao što smo već i prethodno imali, sa izvjestiteljima o sjeni i to će nam omogućiti E, odgovarajuće kompromise, a završno izvješće će sigurno biti još bolje u interesu e, europskih građana i poduzeća. Sljedeći iz ECR-a Joachim Strbati, izvolite. Gospodine predsjedavajući, ECR je e, pozitivno gleda na izvješće, na nacrt komisije. Naime, taj prijedlog e, poštuje razlike između država članica i e, ostavlja mogućnost za nacionalne tradicije. Znači, princip subsidijarnosti se poštuje. ECR ima je analizirao e, amandmane gospodina Švaba, imamo neke napomene u odnosu na to. ECR e ima dojam da izvjestitelj e, ne ide dovoljno daleko u smislu usklađivanja na određenim područjima. Dojam, to je dojam koji smo stekli tu postoje različita mišljenja država članica, no ne smiju se miješati u nadležnosti nacionalnih tijela za zaštitu tržišnog natjecaja, pa u odnosu na taj amandman imamo određene kritike. Neki amandmani ostavljaju mogućnost različitog tumačenja ako se kazne orijentiraju prema relevantnim ostvarenim prometima, postavlja se pitanje koji su to relevantni prometi. E, manevarski prostor kod takvih e, kazni e, i ostavljanje prostora za diskrecijske odluke mhm. E, mislim da je to nešto što u svakom slučaju trebamo izbjeći. Izvjestitelj kod utvrđivanja kazna e, predlaže ublažavanje za manja i srednja poduzeća s ograničenim portfeljom proizvoda. Naravno, e, manja poduzeća imaju u manje, manje tržišne udjele, u tom smislu mislim da trebamo još jednom raspravljati o tome da li je veličina proizvodnog portfelja e, adekvatno mjerilo za ocjenjivanje tržišnih uvjeta. Ukupno gledano, ECR traži e, da se uzmu u obzir nacionalne razlike između država članica. Svi znamo da usklađivanje i troškovi provedbe su povećani. I e, na, a osim toga na Europskom vijeću se e, cijela stvar previše oteže. Parlament E, mislim da e, će e, biti, da će biti u, da se ne treba u cijelosti orijentirati prema predloženom tekstu komisije. Mi ćemo imati svoje amandmane, ali mislim da smo svakako zainteresirani za ovo izvješće. Hvala, Petar Jaček za liberale. Mi snažno podupiremo prijedlog komisije. Trebaju nam eh, minimalni zajednički standardi za istrage i eh, sankcije. I čujemo da je ECR rekao da bi trebalo ostaviti mjesta za nacionalne tradicije, govorili smo o kulturi, o drugim područjima, međutim nisam siguran što se tiče e, pravedne tržišne utakmice e, da bi trebalo tako visoko cijeniti e, nacionalnu tradiciju. Ne znam, smatra li izvjestitelj da bi neke odredbe trebalo pojačati što se tiče praćenja odluka recimo i e, alata koji bi omogućili e, poštivanje takvih e, preuzetih obveza. Nisam sasvim siguran niti da bi neki drugi prijedlozi, a kojim poboljšali tekst komisije, osobito e, kod zahtjeva za informiranjem. U globalizirano doba i digitalno doba želimo da nacionalne agencije za tržišnu utakmicu imaju e, pristup informacijama e, o tvrtkama pod istragom, a ne samo u ovom pomalo zastarjelom E, okviru koji e, izvjestitelj predlaže. Znači trebali bismo znati e, je li da trebali bismo da europske tvrtke imaju pristup informacijama, a agencije bi trebale imati pristup i podacima koji su na klaudu te onim e, informacijama koje e, su kod trećih tvrtki. Što se tiče e, novčanih kazni, postoji maksimum od 10% i mislim da je to teško za mala poduzeća. li se tu o europskom prometu ili prometu koji je dio kartela, a srednja i mala poduzeća izložena su izlostavljanju e, od strane velikih tvrtki i trebalo bi utvrditi pravu ekonomsku moć e, tvrtki koje su prekršitelji. I e, koje bi možda prebacivale svoje E, gubitke na evropske e, tvrtke kćeri i srednje i mala poduzeća e, će u tom smislu uvijek imati relativno malu prodaju, a što se tiče informacija koje tvrtke dijele sa svojim odvjetnicima, pravo je tvrtki da ne priznaju E, prekršaje kad agencije pitaju za informacije, međutim e, slažem se da bi tvrtke trebale imati takva prava, ali nisam siguran je li to pristup koji bi trebalo uključiti u ovu direktivu. E, I to bi se trebalo primjenjivati u svim pravnim područjima i nisam siguran da bi to trebalo izrijekom e, navoditi. Mislim da e, u ovom smislu tržišna utakmica ne treba poseban tretman. Dakle, e, ključan je aspekt ovog prijedloga E, da se omogući bolja suradnja i pozdravljam e, u tom smislu prijedlog komisije iako razumijem i e, prijedloge za izmjenom koji dolaze od izvjestitelja i što se tiče zahtjeva za provođenjem odluka iznimke e, za, moraju biti opravdane, e, ali ne smije uspriječavati mogućnost e, rješavanja sporova i svako odbijanje dijeljenja informacija treba biti opravdano. Hvala lijepa, Peter. Paloma Lopez Bermejo za gojenje nema. Tu je samo asistent. No, sad sam Michelle Roman. A uskoro ću biti Eva Žoli. Što se tiče e, nasrta izvješća gospodina Švaba, reći ću nešto o novčanim kaznama e, i o tome hoće li one odvraćati od počinjenja e, ovakvih dijela jer trebamo obezhrabiti stvaranje kartela. Dakle, 10% e, od prometa je prijedlog, a zapravo je e, bio prethodni pre, prijedlog 10% od prometa bilo gdje u svijetu, odnosno ukupnog da zapravo osiguramo da tvrtke ne ulaze u ovakve i ne udružuju se u ovakve e, tajne kartele. Kazne treba kalkulirati na temelju ukupnog prometa e, i e, trebaju biti najmanje 10% e, kompenzacija koju će radi štete platiti kompanije ne smije se odbijati od novčane kazne. Dakle, mislimo da je važno i izvjestitelj je tako e, naveo da treba e, informacije e, omogućiti pristup informacijama nacionalnim agencijama za tržišnu utakmicu smatramo da je ovo novo stajalište restriktivnije kao što, a odnosi se i na informacije na klaudu ili informacije koju ima treća tvrtka i smatramo da bi to trebalo e, omogućiti da bi se dobilo sve moguće informacije o samom kartelu a ne samo one informacije koje su u e, posjedu tvrtke u pitanju. E, evo u vezi čega će zeleni uložiti amandmane Članak četvrti, razdoblje po napuštanju NCA e, višeg menadžmenta e, da bi se izbjegao sukob interesa, recimo ako netko ima rođaka koji je pod istragom. U članku petom smatramo da bi bilo korisno e, korisna obveza da se na godišnjoj razini e, izvijesti o resursima, ali isto tako da se komisija omogući da prati stanje resursa. ENCA trebaju e, autonomno odlučivati o svojim proračunima. E, sad što se tiče discipline, imamo, ako se radi o tri države ili više e, možemo se temeljiti na amandmanima koje e, je sastavio izvjestitelj. Hvala vam. Barbara Kabel nije ovdje, Nina Gil odlazi. ili će ipak se javiti za riječ. Nina Gil. Hvala lijepa. Krivo sam vas razumjela. E, mislila sam da nema vremena da bi dobila riječ. Zahvaljujem na ovom izvješću. Smatram da je iznimno važno baviti se jačanjem uloga nacionalnih tijela za tržišnu e, tržišno natjecanje e, i e, kršenjem nacionalnih propisa u tom smislu. Mislim da je važna neovisnost tijela, a zato je potrebno e, da na raspolaganju ima potreban proračun i e, resurse koji bi omogućili da ne budu ta tijela potpuno ovisna o političkim resursima i dodjelje, e, političkim odlukama i dodijeljenim im resursima. Zanimalo bi me čuti što vi mislite zašto bi e, funkcionirale ove novčane kazne na ovim tržištima kako su sada ustrojena e, i to prije nego što budemo razgovarali o amandmanima. Evo, kratki rezime, molim vas, od izvjestitelja. Hvala, hvala svim kolegicama i kolegama koje su sada se javili kao izvjestitelji u sjeni ili kao Nina Gil, neovisno. Dakle, e, mislim da je pohvale koje je komisija od vas dobila zaslužene su, a isto tako i e, kritičke napomene su me navele do toga da to pokušam riješiti na ovaj način jer mislim da je srednji put e, nekako ovaj koji smo pokušali je zapravo jako dobar. E, Raduje me da niko nije protiv ideje da trebamo konkretizirati Europsku povelju o temeljnim pravima jer to stvara određenu pravnu sigurnost za sudionike, a i E, doprinijet će harmonizaciji koju trebamo na zajedničkom tržištu, znači da su pravila budu ista nas u svim zemljama i da se dobiva jednaki tretman. Drugi, druga točka, to je neovisnost e, nadležnih tijela, je važna meni kao i kolegama koji su to spomenuli no e, tijela e, su pod kontrolom nacionalnih vlasti i to se demokratski ne može e, promijeniti. Organizacijski se to može ne može riješiti, a da se ne stave u pitanje nadležnosti država članica. No, možemo možda raditi na nekim kompromisima. Što se tiče granice za novčane kazne, to je nekoliko puta spomenuto. Drago mi je da, se, da kolege smatraju da je to pitanje relevantno i da se govori o e, prometu u cijelom svijetu u iznosu od kazne, znači u iznosu od 10%. E, budući da smo jedinstveno tržište od velike pomoći da postoji jedinstveni okvir i to je danas e, ovdje i potvrđeno da postoji ta želja. U pojedinačnim slučajevima e, još ćemo neke teme tematizirati sa izvjestiteljima u sjeni, a što se tiče zadnje točke koje je spomenula gospođa Gil, resursi e, kad tijela koja se boje, bore protiv e, stvaranja kartela su dobri već sada, a no, bitno je naravno koju poziciju oni imaju u mreži pojedinih institucija, bitna je njihova neovisnost i bitno je e, koje resursi se koriste za takva tijela i nadam se da ćemo u tom smislu naći jedinstveno stajalište. Svima zahvaljujem na inputu i nadam se da ćemo sljedeći tjedan to zajednički okončati. Hvala lijepa. A mi smo došli do e, devete točke, a radi se o uzajemnom priznavanju e, naloga za zamrzavanje i oduzimanje sredstava Fulvio Matušello. Hvala vam lijepa predsjedatelju. Ovo je vrlo zanimljivo izvješće o e, vrlo aktualnom pitanju. E, preko 85 amandmana je već predloženo na ovo izvješće, što nije slučajno, a E, mislim da je ovo dobra vježba za e, slušanje, budući da smo otvoreni za komentare političkih skupina i prijedloge. Dosta je e, amandmana koji su pomogli u poboljšanju ovog izvješća. A ja zahvaljujem kolegama koji su predložili neke ideje i naglasili važnost proširenja, e, regulatornog okvira. Još je jedan prijedlog koji je zanimljiv. Radi se o postocima za državu izvijestiti izvršiteljicu. Mislim da će to biti važno pitanje za e, našu raspravu i e, država bi mogla možda pokriti i dio e, ovog, te vrijednosti, ali i prekogranične istrage mogu se odvijati, ali kazneni postupak, e, postupak i oduzimanje se e, događa uvijek u jednoj državi članici. E, zahvaljujem vam na primjedbama i budućem konstruktivnom pristupu, osobito na sljedećem sastanku izvjestitelja u Sjeni. Željeli bismo da se ovo međusobno priznaje i to da se priznaju i odluke i e, tekst. Hvala vam lijepa. Hvala. Izvjestitelji u sjeni. Eva će umjesto Katalin. Ashley Fox nije ovdje. Ali to je Live Viring. Hvala lijepa. Poštovani gospodine Martušelo i kolege, imam sljedeće primjedbe. Naglašavam važnost eh, ove inicijative za dugoročnu sigurnost naših građana, ali moramo čuvati njihova prava. Pa prema tome, kad se razmatra e, hoćemo li se odlučiti za opciju 4b, ističem da je to e, izgledna opcija jedino ako se zaštitni mehanizmi ugrade. mi e, trebamo odaslati poruku kolegama u odboru Libe, a to je da i upravo zato ja smatram da bi o uredba e, trebala biti korektno e, pravno ni instrument, a najviše štititi e, oštećenike, ali i države članice koje su uključene. Jer e, država koja je izdavatelj naloga zapravo treba, e, odnosno brine o tome da se obešteti njene državljane e, koji su oštećenici e, radi zlonamjernih aktivnosti. Najbolje je prema tome državi izvršiteljici dati dio, odnosno postotak sredstava koja su zamrznuta ili oduzeta E, i e, pitanje je sad unutar kojeg roka se to radi e, a treba biti ambiciozan i nama je važno da budemo ambiciozni tijekom cijelog obrazlaganja ovog prijedloga budući da u konačnici imamo svi isti cilj, a to je progon e, kriminalaca i e, terorista da bismo ih lišili resursa koje koriste, a to je tek prvi korak. Hvala. Hvala lijeve. Evo, spremna je za SMD. Hvala lijepa. U ime gospodina Katalina mogu reći da podržavamo prijedlog i e, čestitamo e, izvjestitelju. E, vjerujemo da će ovo donijeti napredak u kaznenom progonu za počinjena prekogranična kaznena djela, a borba protiv korupcije treba se svakako koncentrirati na povrat e, i obeštećenje, povrat sredstava e, i obeštećenje da bi se uspostavio povjerenje u financijski sustav Unije. E, dakle, ukoliko su sredstva oduzeta u vrijednosti preko 100.000 eura iz, od države izdavateljice do E, države e, izvršiteljice e, mislimo da bi trebalo imati delegirane akte koji će biti redovito ažurirani, a možemo razgovarati i o amandmanima na sljedećem sastanku. Hvala vam. A sad moli Uevino ime. Zahvaljujemo izvjestitelju na određenom poslu i s većinom se toga e, slažemo i željeli bismo otići još i malo dalje e, po nekim točkama e, i proširiti područje djelovanja i međusobno priznavanje odluka je vrlo važno ali mislimo da bi trebalo e, i međusobno priznavati odluke koje su donesene u upravnom postupku, a odnose se na kriminalne aktivnosti. E, mi podržavamo uvođenje administrativnih naloga kao preventivnih e, ako se radi o imovini koju nije moguće dokazati Također izrađujemo amandmane e, da bi se e, uvrstila i porezna kaznena djela e, i slažemo se s drugim financijskim kaznenim dijelima, odnosno prekršajima i porezna kaznena djela bismo tu uključili, uključujući porezne prijevare i izbjegavanje plaćanja poreza. Koji put e, je dvije godine, a koji put tri godine zastara e, i komisija je e, predložila da za iznose preko 10.000 eura se izda nalog za zapljenu E, odnosno izvršenje i da bude dijeljeno po pola s roditeljima malodobnog e, djeteta, no mislim da bi trebalo vratiti e, sredstva i državi koja je izdala nalog o oduzimanju, odnosno komisija bi trebala godišnje izdavati izvješće koje bi analiziralo ovu statistiku e, i e, još jednom hvala izvjestitelju i mila e, nam je ugodna ova suradnja. Hvala vam lijepa i ako nema nikog drugoga, pa drugi nitko nije niti preostao, tko bi se javio za riječ. Flavio, jedan rezime ovoga što ste čuli od kolega. Hvala lijepa e, predsjedatelju. Kao što ste vidjeli, utiremo put za vrlo zanimljivu raspravu. A govorimo sada o interesima koje štita naši nacionalni ustavi. Što se tiče sastanka izvjestitelja u Sjeni, Mislim da ćemo dobiti dobro uravnotežen e, tekst i da su e, izvjestitelji u sjeni doista dali značajan doprinos raspravi, a mi ćemo podnijeti tekst koji će biti, vjerujemo, jednoglasno usvojen i na e, odboru, ali i u plenarnom zasjedanju. Sutra ujutro već imamo novu postavu zbog eh, slušanja u nacionalnim parlamentima svatko će imati <clears throat> mjesto, ali ne isto kao i danas, a sljedeći puta je se sastaje 6. studenog. Pa onda eh, se glasuje u prosincu, odnosno siječnju i to je to za danas. Hvala lijepa.